dobro jutro, želio bih vas sve srdačno pozdraviti. E, mi još uvijek čekamo da nam se pridruže stanoviti kolege, ali ćemo mi ipak krenuti sa svojim radnim sastankom. Kao što znate, jučer smo održali vrlo zanimljivu sjednicu sa skupa sa Envi odborom i po prvi puta smo zapravo udružili rad, održali radni sastanak i imali podijeljenu odgovornost na istoj razini. To je bilo vrlo zanimljivo, to moramo reći. A sada da li imate kakvih primjedaba na dnevni red? Ako ih nemate, možemo usvojiti dnevni red i krenu dalje redom. Prvo ćemo usvojiti zapisnike naših sjednica od 21. 22. i 27. siječnja. Ako nema nikakvih primjedaba ni na to, možemo Počeo toga da smo usvojili i te zapisnike i odobrili ih, pa možemo preći na točku broj 4 dnevnog reda. Kao što znate, odluka naših koordinatora je donesen, koja je donesena 21. siječnja i potom potvrđena od članova. Mi smo u vezi s time, s tom odlukom gospodina De Castra, u ime našeg odbora za poljoprivredu ovlastili, opunomočili da pripremi nacrt rezolucije. To će se, o tome ćemo raspravljati u usmenom postupku. Pa bih sada lijepo zamolio gospodina De Castra da uzme riječ, jer bilo je nešto manjih izmjena u tekstu, pa bih ga zamolio da nam objasni trenutnu situaciju, dakle najaktualniju situaciju. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Dragi kolege. Rezolucija je, dakle, naš e, nacrt rezolucije, tekst rezolucije je upravo dovršen i na raspolaganju vam je na engleskom jeziku. O čemu je riječ u rezoluciji? U rezoluciji smo pokušali dati sažetke naše naših rasprava koje smo vodili u ovom odboru i također reći sve što smo smjestili, e, što smo, što smo zaključili u vez na našem najednom saslušanju o prehrani planete, energiji života. Riječ je naravno o rezoluciji našeg odbora koju ćemo mi prezentirati i nadamo se da ćemo u tom radu moć obuhvatiti i mišljenja svih ostalih odbora parlamenta, odnosno svih odbora koji su se bavili tom temom Europskog parlamenta. Riječ je naime o vrlo važnom, e, važnom događaju, a to je ta svjetska izložba koja počinje 1. svibnja ove godine u Italiji i od preko sutra će vam biti na engleskom jeziku dostupan odnosno već sada imate na engleskom jeziku, od preko sutra će biti mm, tekst i na ostalim jezicima dostupan. Nažalost, smo bili pod stanovitim vremenskim pritiskom, ali smo dali sve od sebe kako bismo mogli prije početka izložbe uskladiti tekst rezolucije na plenarnoj sjednici. No, kako je vrijeme doista vrlo kratko, ja vas lijepo molim da na vrijeme prepogledate nacrt te rezolucije, jer u Strasburu ćemo odmah nakon početka plenarne sjednice se pozabaviti i tom temom. Jer kao što znamo, mi ako imamo određene čvrste rokove, rok je 27 drage kolege. Prema tome, sada možete, ponavljam vam, pogledati tekst na engleskom jeziku koji vam je već sad dostupan, a od preko sutra, od 25. ovog mjeseca, ćete dobiti i ostale jezične verzije. Zbilja imamo jako malo vremena kako bi eventualno to proučili i dali eventualno još dodatne doprinose Prema tome, molim vas, primite se posla i podsjećam vas da je tema jako važna, jer tema je sigurnost e, prehrambene glanca, sigurnost živežnih namirnica, o održivosti, održivom gospodarenju resursima, dakle sigurnost prehrane na prvom mjestu i održivost proizvodnje. A to su glavne teme i kojima se de facto bavi naš odbor i koji je i vodio i imao vodeću ulogu u radu na toj rezoluciji. Danas nisam želio mm, tu opsežno predstavljati tu rezoluciju, samo sam vam htio još jedan puta zamoliti da se prihvatite posla i da pažljivo pročitate tekst rezolucije, prijedlog rezolucije, jer kao što smo rekli, mi smo bili glavni za izradu tog prijedloga rezolucije. I podsjećam vas, rokovi su kratki, a 25. preko sutra ćete imati e, tekst na svim jezicima. Konačna završna, završna rezolucija, mislim završni rok je 27. Dakle, upozorio sam vas. Hvala vam lijepo. Mi smo više puta na našem forumu, našem odboru o tome govorili, pa prema tome mislim da će i daljnji postupak jako dobro proticati. Zahvaljujemo zastupniku i molimo da ostanemo i dalje vodeći u toj temi, drugim riječima da vi i dalje vodite rad na tom dosjeu, na toj temi. A mislim da ćemo zaista se držati svih ovih e, naputaka koje ste nam dali kako bismo ispunili rokove i na vrijeme stigli usvojiti tekst rezolucije u plenarnom sastavu parlamenta. I molim, podsjećam još na jezični režim. Imamo prijevod e, na 20 jezika osim na estonski, malteški i slovački. Dobro, a sada možemo preći na sljedeći područje rada, to je područje voća i povrća. Gospodin Melo je pripremio izvješće. Riječ je o odredbama koje se primjenjuju nakon 2007. pogotovo u kontekstu proizvođačkih organizacija i njezinom e, uprav, njihovim upravljanju operativnim programima koje je vrlo važan aspekt kod e, proizvođačkih organizacija. Mislimo da to još nije dovoljno uhodano u novim zemljama članicama, ali te proizvođačke organizacije su jako bitne kako bi se na dobar i pravilan način upravljalo čitavim tim sektorom i kako bi se na vrijeme moglo intervenirati ako se za to ukaže potreba, ali trebaju naravno i na vrijeme spoznati. 22. siječnja smo održali radionicu na tu temu, ako se sjećate i nakon toga smo vodili i raspravu o tome, dobili smo vrlo konkretne i vidljive, da tako kažemo, informacije i inputove i mislim da smo pripremljeni za jednu detaljniju diskusiju koju bismo danas vodili kako smo planirali. No sada riječ dajem našem izvjestitelju, izvolite. Kolega Demelo. E, hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, vrlo kratko ovaj nacrt je koristio jako puno naše, dakle koristili smo diskusije koje smo vodili sa naš, svim dionicima iz sektora, ali i našim kolegama. I mislimo da su ovdje obuhvaćeni svi aspekti koje smatramo značajnim za tu temu i bit će uključeni u konačni dokument. Ja ću sada proći na brzinu samo kroz neke najvažnije. S jedne strane bismo željeli pomoći e, proizvođačima koji već sada postoje rade, te zajam, dakle, pomoći im u radu i zajamčiti njihovu budućnost. Zatim želimo usporediti različite situacije u zemljama članicama i status proizvođačkih organizacija PO-ova u pojedinim zemljama. Imali smo izvješća gdje kojima su stručnjaci isticali, imali smo analize čak su stručnjacima, stručnjaci isticali velike razlike među proizvodnjom između proizvođačkih organizacija u sjevernim zemljama Europe i južnim zemljama Europe. Kad kada je i pitanje recimo s velikih diskauntera, velikih supermarketa, velikih distributera kod prodaje hrane isto tako vrlo bitna jer ona može utjecati ograničiti na ulogu proizvođačkih organizacija i naravno da mi živimo u sustavu u kojem živimo ali vrlo je bitno da postoji jasno konkurencija na tržištu ali ta konkurencija mora biti poštena korektna i e, kad kada imamo i problema sa uvozima jer imamo recimo zemlje kojima je vrlo teško dozvoliti da evropski proizvodi uđu kao uvozu njih zbog njihovog sustava proizvodnje koji je tada direktno ugrožen. Vrlo je važno se sjetiti koliko imamo problema primjerice u Ukrajini i problem je da li u kojoj mjeri se ti problemi mogu odraziti i na sektor proizvodnje voća i povrća u Europskoj uniji jer dolazi do takozvanog spillovera tog prenosa te krize kao domino efekti. mi recimo imamo u našim situacijama jako dobrih uzgajivača i poljoprivrednika koji su odlični kad se bave svojom matičnom strukom poljoprivrednim uzgojima su puno slabiji kada se bave menadžmentom i, i, i plasmanom svoje robe prema tome za te stvari smo mi ovisni o inputima naših kolega i naših izvjestitelja o smjeni koji nas informiraju objektivno o tome šta se događa u ponekoj zemlji i mislim da ćemo na kraju dana imati jednu potpuno objektivnu i kompletnu situaciju i sliku onog što se događa u proizvođačkim organizacijama na pojedinom nacionalnom tržištu u zemljama članicama. Hvala lijepo a mi ćemo sada otvoriti tu raspravu da i dobijemo taj input. Kao prvo se javila gospođa predsjedavajuća Dinar, izvolite. Gospođa Mekines. Hvala lijepo. Hvala lijepo, predsjedavajući. I dobro jutro svima. Rekla bih da je izvješće gospodina Mela vrlo važno za Europsku uniju a posebno za zemlje kao što je Španjolska i regija unutar Španjolske iz koje ja dolazim, a to je Andaluzija. Zato jer tamo uzgoj i sadnja voća i povrća ima posebnu važnost. Imam sad jedno pitanje. Iako sam uglavnom e, suglasna sa sadržajem vašeg izvješća, ipak imam, kao što sam već rekla, nekoliko vrlo specifičnih e, pitanja. Dakle, zajednički tržišni poredak na sektoru uzgoja voća i povrća uglavnom dobro funkcionira. Iako čitav sustav tih zajedničkih proizvođačkih organizacija treba još pomalo ojačati i to u korist samih proizvođača. I sami ste rekli da postoji u tom lancu stanovita neuravnoteženost. A apropo, to se ne odnosi samo na uzgoj voća i povrća, nego na kompletan poljoprivredni uzgoj. Drugim riječima, nama je, za nas je bitno da se ojačaju proizvođačke organizacije u okviru zajedničkog tržišnog poretka i zajedničke poljoprivredne politike kako bi ojačali upravo to, poziciju proizvođača. Jedna stvar naime ne funkcionira dobro, a to što ne funkcionira to su mehanizmi za rješavanje kriza i izlaz iz kriza. Tu moramo korigirati, moramo se pitati zašto ti naši mehanizmi da se ljudima pomogne kad dođe do krize ne funkcionira. Primjerice kada Rusija da veto, stavi, kad se nastupi veto, i kada dolazi do različitih drugih kriza na zbog ekoloških prijetnji i sličnog, onda se pitamo zašto ne funkcioniraju ti mehanizmi, zašto moramo posezati za izvanrednim mjerama. Mislim da je to jedan od glavnih problema kojima se moramo pozabaviti. S tim izvješćem moramo dati doprinos upravo rješenju tog problema, a to je nefunkcioniranje kriznih mehanizama. Zatim, jači poticaj i jači stimulansi. Vi ste sami govorili o stvaranju, a ja mislim zapravo i jačanju e, postojećih proizvođačkih organizacija kako bi ukupno imale veću težinu i jaču poziciju u čitavom prehrambenom lancu. Naravno da postoje razlike između zemalja članica. U nekim državama članicama proizvođačke organizacije imaju puno bolju poziciju i veću težinu nego u drugima. Ali bitno je da se i onim zemljama oko one ne postoje one osnuju, a one koje već imaju, ali imaju premalu i preslabu poziciju da budu ojačane. Proizvođačke organizacije, pogotovo u ovom sektoru o kojem govorimo za uzgoj voća i povrća, ali i šire. Zatim još nešto bitno, možda treba razmotriti razmotriti o usvajanju novih propisa. Možda bi tu trebali razmotriti i razmisliti o europskim propisima koji su na europskoj razini zapravo međusektorske i koje su uz nacionalne propise, koje bi uz nacionalne propise služili kao jedna bolja, dodatna, šira regulativa koja bi onda pomogla da se pojedini dijelovi prehrambenog lanca bolje uravnoteže i povežu to bi recimo bio smisao onog amandmana koji bih ja pripremila na ovaj tekst izvješća, ali ukupno kao što kažem vam želim čestitati jer mislim da je izvješće jako dobro i slažem se u većini točaka s vama s gospodinom Melom njegovom izvješću. Hvala lijepa. Popis koji smo dobili za diskusiju, dakle popis govornika koji se prijavio, se malo produžio, pa vas toga molim da se skratite svoje intervencije i da se pokušavate držati jedne i pol minute. A sada molimo izvjestitelja iz Sjene da se javi na tu temu. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala izvjestitelju na ovom izvješću. Mislim da nam on daje jedan jako dobar pregled situacije u sektoru voća i povrća. Vidite da se organizacijska razina povećala, ali imamo velike razlike među zemljama članicama. Naravno da je to posljedica kulturnih razlika, ali i neke zemlje članice imaju vrlo malo proizvođača koji su sami po sebi već vrlo mali i onda je teško organizirati se njima i povezati u zajedničke proizvođačke organizacije. Pa ovi su za mene jako važni, pogotovo u vremenima krize kao što su malo prije i kazali prethodnici, ali i zato da bi se e, njihova pozicija u jakoj konkurenciji na tržištu ojačala. I želim pritom naglasiti da pravila konkurencije treba, tržišne trebaju biti puno jasnija za male proizvođačke e, zajednice. Još nešto, pravna sigurnost E, da bi se proizvođačke organizacije imale prostora da se usklade, adaptiraju, isprave svoje proizvodne programe, mislimo da bi im sve ono što dolazi input od Europske komisije trebao biti jasniji i brži. Jer katkad traje godinu do dvije dana dok komisija završi svoje recimo revizorske postupke. Zatim, e, vrlo važni instrumenti za organizacijsku razinu su takozvani APO-ovi ili udružene proizvođačke organizacije E, možete to zajedničke proizvođačke organizacije ZPO-ovi to možete i s ostalim poljoprivrednim sektorima usporediti i mislim da oni moraju biti i na našem sektoru voća i povrća puno jasni. I na kraju mislim da trebamo e, paziti kako da su zadaće i obveze koje imaju glede za sačuvanja okoliša vrlo visoke i to bi moglo kočiti u njihovoj daljnjoj proizvodnji i donositi im velike probleme, prevelike terete. Hvala lijepa. Sada gospodin Kaputo, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. I ja bih e, želio čestitati našem izvjestitelju Melov na dobrom radu. On se bavi proizvođačkim organizacijama, posebno sektoru uzgoja voća i povrća. Vidimo da je tu još ima puno prostora, da se one razviju i da se zatim sklope u zajednice. Bavi se također nelojalnom konkurencijom, nedozvoljenim praksama i zatim ključnim pozicijama tih proizvođačkih organizacija na tržištu još i pogotovo u lancu prehrane još mnogo čime. Međutim, e, mi vidimo da trenutno stanje kakvo jest jednostavno ne odgovara onim očekivanjima koje smo mi polagali u sektor, a i sami akteri u sektoru imali od, toga. I mislimo da jedna jedna druga mješavina zapravo različitih instrumenata i jedno poboljšanje stimulansa, odnosno poticaja za taj sektor bi bile vrlo nadasve poželjni da popravimo tu situaciju. Mi smo svi svjesni toga da je stupanj e, organizacije u mnogim zemljama i regijama Europe još uvijek nedovoljan. To treba svesti, mislim razlog za to je u mnogim različitim faktorima i mislim da se u to ubraja i prekompleks, prevelika složenost samih postupaka koji opterećuju previše male proizvođače. I zatim, još nešto u vezi instrumenata za sprijet za rješavanje kriznih situacija, pomoć u kriznim situacijama, pomoć za korištenje sredstava iz različitih fondova koji se zasnivaju na uzajamnosti i mnogim drugim e, situacijama koje su se proteklo vrijeme posebno pokazale recimo sjetimo se samo ruskog veta i ove krize koja je nastala nakon rusko-ukrajinske krize ja znam da se moram požuriti ali imam malo vremena prema tome svjestitelji iz sjene su s pravom ukazali da je dobar rad već odrađen na tom području i mislim da to treba i prikazati šta smo sve odradili Zapravo bilo dobro da nam date više vremena da prezentiramo svoj e, rad. Ja, se pokušavam jako žuriti da se držim vašeg zadanog mi vremena, ali nikako ne stižem. A htio sam još jednu vrlo bitnu treću točku ovdje spomenuti. Naime, ta bitna stvar je da se u mnogim zemljama članicama Europske unije ti program jednostavno ne primjenjuju dovoljno dobro. Ti programi o poboljšanju ponude jednostavno se ne realiziraju, a mora se dogoditi da ljudi poboljšaju svoj proizvodni program, ali onda je ostvare najbolje moguće cijene za to. Osim toga, postoje još drugi problemi u vezi sa operativnim programima. Prvenstveno, primarni ciljevi moraju biti jasno kazani i to kvantitativno izraženi, samo tako ćemo moći brže i lakše te programe usmjeriti prema našim strateškim ciljevima, a to je poboljšanje pozicije, pogotovo poboljšanje pozicije u tržišnom natjecanju malih proizvođača u tom sektoru. Zatim, e, kolega Melo je već na početku rekao da je problem kod malih proizvođača da jednostavno nemaju dovoljno znanja o menadžmentu, o upravljanju, a osim toga im je prekomplicirano izvršiti sve što im se nameće glede zaštite okoliša. Hvala lijepo izvjestitelj iz Sjene, a sada još jedna e, gospođa supredsjedateljica i kao izvjestiteljica iz Sjene, gospođa Makelis. Hvala lijepo, ja ću biti vrlo kratka predsjedavajuća. Želim čestitati gospodinu Melo na njegovom izvjestitelju. On se bavi dvijema glavnim stvarima. Jedna je nelojalna konkurencija u prehrambenu lancu i to je nešto čime se ja bavim i mislim da ćemo to Europortu se s time još jako puno baviti. Drugo je kompleksnost i veliki teret e, u administracije koji pada malim proizvođačima na leđa i to je stvarno veliki problem i zato sam jako pozdravljam zaista da je to obrađeno u, u izvještaju. Zatim bavimo se različitim alatkama za upravljanje rizicima i rješavanje kriza, ali sutra ćemo primjerice kada budemo uspoređivali situaciju u Europskoj uniji ili danas podne i Sjedinjenim američkim državama možda naučiti nešto što bi nam moglo pomoći u našem poslu i pokupiti nešto od njih. Prema tome ja imam jako malo amandmana, mislim da je izvješće odlično, mislim da će nam jako pomoći u radu u našem sektoru. Hvala lijepo. Hvala lijepo, a sada kolega Sebastian. E, hvala lijepo predsjedavajući i hvala vam gospodine Melo. Mislimo da je to izvrsno izvješće, čestitamo vam. Ja sam razgovarao sa mnogim proizvođačkim organizacijama i predstavnicima raznih sindikata i mislimo da je to jako i dobro izbalansirano izvješće. I mi nemamo puno amandmana, ali kada ih bude, to je zapravo samo da možda malo iskristaliziramo neke poante koje i težišta koje je gospodin Melo već ovdje i naveo. Recimo napuštanje poljoprivrednih površina, neobrađene površine, zatim loša pozicija unutar prehrambenog lanca samih proizvođača, problemi kod plasmana robe na tržište i tako dalje. Dolazim iz Valencije, onog dijela Španjolske države u kojoj se jako, jako puno proizvoda e, voćna, voća i povrća prodavalo u Rusiji. Nas je naravno rusko, ruski veto jako pogodio. A proizvođačke organizacije su i zamišljene da bi popravile prihod samih poljoprivrednika. I e sada priča o tome u kojoj mjeri su one pomogle ili nisu povećanju prihoda poljoprivrednika i nisu baš nužno potrebne jer nisu nužno točne, pardon, zato što mi mislimo da sa proizvođačke organizacije za sada nisu puno doprinjele porastu prihoda poljoprivrednika i stoga nisu ispunile za sada svoju primarnu zadaću i ne možemo šutiti u vezi s tim. Jednostavno mislim da monitoring tih organizacija nije dovoljno dovoljno dobar pa zbog toga te organizacije i nisu, e, nisu ispunile svoje zadaću. Gospodin Zulo, izvolite. Da, hvala lijepa. I ja bih htio zahvaliti gospodinu izvjestitelju melu na vrlo izvrsnom izvješću. Možda što se tiče opadanja voća i povrća naspram prerađenih proizvoda, možda bismo o tome trebali govoriti, to će se odraziti i na održivosti naših prehrambenih navika i na zdravlje građana. To e, govorim vezano uz ono što je stajalo u studiji. Zatim bi se su tako trebali baviti pitanjem u kojoj se mjeri mogu proizvodi iz trećih država uspoređivati s našim kada se radi o E, sigurnošću životinje, životinja, zdravstvenim standardima i tako dalje. Ako pogledamo podatke iz Europske komisije, onda vidimo da je sveukupna poljoprivredna površina za sadnju voća i povrća opala, a isto tako i prosječna površina po poljoprivrednom gospodarstvu. To znači da prije svega mali proizvođači pate naspram velikih. Uzavši u obzir e, te činjenice, je situacija takva da su proizvođačke organizacije jedan važan dio rješavanja ovih problema. Jer su mali proizvođači prije svega slabi, u slabim položaju pri e, pregovaranjima. Ali pregovaranja bi se trebala odvojiti od profesionalnih udruga i predstavnika kad govorimo o proizvođačkim organizacijama, ne smijemo zabraviti da se treba u to uključiti i e, potrošače, prije svega kada se radi o tome da se smanji količina bačenih, bačene hrane. Zatim, isto tako ne bismo trebali zaboraviti e, na to da bi se ta reforma sektora trebala baviti i pitanjima logistike, dakle transporta. To bi bili moji doprinosi. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospodin Glezus, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, dragi kolege. Ako danas odete na na razne tržnice diljem Europske unije gdje se prodaje voće i poveće, Što ćete konstatirati? E, vidjet ćete da se na njima nalaze proizvodi svih dijelova svijeta osim europskih proizvoda. Ja žalim što već nekoliko godina slijedimo jednu neprihvatljivu politiku, prije svega što se tiče država sa juga Europe koji proizvode, koje proizvode voće i povrće, ali čiji proizvodi nisu prisutni na tržištima Europske unije. Politika koju, koja se slijedi je ta da se kaže da u Maroku, u Libiji, u Izraelu, da se kupuje kod nas roba, da se ne kupuje, kupuju prerađeni proizvodi iz jednih država ili Japana ili drugdje i zatim se naši proizvodi zapravo zamjenjuju s njihovim proizvodima. Koji je rezultat? Mali proizvođači poljoprivrednih proizvoda iz Španjolske, Portugala, Francuske, Italije i Grčke su ti koji plaćaju e, račun za takvu politiku. Zato se voće i povrće u Grčkoj primjerice ostavlja, ostavlja se da se pokvari, a niti Europski parlament, niti druge institucije nemaju namjeru doista se obračunati s tim problemom. Hvala vam lijepa. Gospodin Vjegasa, izvjestitelj u Sjeni, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Dopustite mi da kao prvo čestitam eh, gospodinu izvjestitelju, on je obavio vrlo dobar posao, gledaju koliki je stupanj organiziranosti u ovom sektoru koji je iznimno važan, eh, ulaganja, potrošnja i tako dalje. Moram reći da se ne slažemo doduše sa svim aspektima ovog izvješća. Već nekoliko godina primjećujemo proces liberalizacije, a što se nas tiče, mislim da se on trebao malo kritički pozabaviti sa procesom liberalizacije baš u ovom sektoru, jer to dovodi do duboke nepravde u raznim regijama, u državama diljem Europe. To je dovelo do toga da tisuće proizvođača napušta tu djelatnost a to je dakako imalo posljedice na, i na stupanj organiziranosti, to je veoma važno. Imamo Europsku uniju koja se nalazi u deficitu kada se radi o ovakvoj proizvodnji. Imamo proizvodnju koja opada, e, kako što se tiče područja, tako što se tiče volumena, imamo padajuću potrošnju, a imamo mehanizme za podršku koju ne, koje ne koristimo. Oni bi mogli dovesti do 4,2 doprinosa ali manje od jedne trećine sredstava podrške Europske unije zapravo završavaju u podrškama koje se tiču proizvodnje. Također bismo trebali pogledati mjere koje bi nam dopustile da idemo još i dalje izvan tih ograničenja i kao što sam rekao to se ne može odvojiti od cjelokupnog procesa liberalizacije koji se nalazi u samoj srži tog problema. Čuje se da ljudi govore da se je potrošnja smanjila zbog krize. To nije istina. Voće povrće nije skuplje od hamburgera i drugih proizvoda, ali e, na primjer dobivaju se dopuštenja da se takve prerađene proizvode prodavaju vrlo blizu škola primjerice tržište je ono koje dopušta da cijena padne ispod cijene proizvodnje i to, kao što sam rekao, dovodi do toga da e, mnogi poljoprivrednici napuštaju tu djelatnost. Zbog toga to nije nešto što može pomoći cjelokupnom lancu proizvodnje. Kada se radi o padajućem stupnju organiziranosti, moramo se sjetiti da je to vezano i uz problem pravnih ograničenja, administrativnog tereta koje e, je vrlo važno kada se radi o tome da neko želi osnovati proizvođačku organizaciju i vrlo je bitno pogledati sociološke aspekte svega ovoga i pokušati uvesti prioritete e, kada se radi o poljoprivrednicima e, u obiteljskim gospodarstvima. Oni su vrlo važni za nas i moramo im pomoći. Hvala vam. Hvala. Vrijeme nam polako otiče. Sada ćemo se vratiti na raspravu. Molim vas da se pridržavate ovih minutu i pol. Gospođa zastupnica Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam izvjestitelju gospodinu Melu na odlično obavljenom poslu. Smatram da je on kroz e, ovo izraženo e, mišljenje detektirao najvažnije probleme u e, sektoru voća i povrća koji se odnose na proizvođačke organizacije. ja smatram da e, sa svoje razine kao zastupnici u europskom parlamentu e, moramo uložiti napore kako bi potaknuli nacionalne vlasti na pojednostavljenje procedure. E, za sada u hrvatskoj imamo svega dvije e, proizvođačke organizacije jednu u sektoru e, mlijeka drugu u sektoru voća javljaju mi se mnogobrojni proizvođači sa terena koji se žele udružiti u proizvođačke organizacije ali zbog prekomplicirane procedure to traje doista predugo vremena i na kraju e, odustaju od tog postupka. zbog toga e, mi se čini važnim upravo i e, preporuka u točkama šest i sedam koje izvjestitelj melo ovdje navodi dakle ključ je u pojednostavljenju procedura ali isto tako i u potporama proizvođačkim organizacijama kako bi dobile značajnija financijska sredstva e, bolje se mogli organizirati i potom bili konkurentniji na tržištu. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo bih htio zahvaliti gospodinu Melu na ovom izvrsnom izvješću. Jedna točka. Upravljanje krizama e, radi problema s Rusijom, vrlo je teško doći do sredstava koja stoje na raspolaganju kako bi se zamolilo za odštetu e, e, smanjenih prihoda zbog poslovanja s Rusijom. U Nizozemskoj imamo u poljoprivredi velike probleme, govorilo se o stotinama milijunima eura, no proizvođači koji imaju pravo na ta sredstva vrlo teško do njih dolaze. Važno je da svi dionici znaju kako mogu dobiti ta sredstva. To je vrlo važno, a kada govorimo o proizvođačkim organizacijama, onda je isto tako bitno da poljoprivrednici i e, vočari, povrćari da imaju mogućnost e, samo određenja, dakle da moraju znati da nije sav novac namijenjen samo inovacijama, već da oni mogu i sami dobiti ta sredstva i o njima odlučivati. Hvala vam gospodin Andreo, izvolite. Da hvala vam gospodine predsjedavatelju. Evo na meni je red da čestitam gospodinu izvestelju Nunomelu s kojim dijelim sveukupni smjer ovog izvješća. Već smo nekoliko puta rekli da je najveći problem i dalje slab to je nizak stupanj organiziranosti u ovom sektoru. To znači da mnogi proizvođači ne primaju podršku u ovom trenutku. Rečeno je da su najmanji proizvođači upravo oni koji najviše od toga pate. Oni su ti koji imaju vrlo slab položaj u pregovaranjima u tom sektoru. Zbog toga su oni najizloženiji ovom modelu liberalizacije koju su neki spominjali. Četiri točaka e, s kojima bih nadopunio ovo izvješće, s kojim bih promijenio, ispravio ove trendove koji se spominju u izvješću. Kao prvo kada se radi o tome da poboljšamo atraktivnost e, profesionalnih udruženja, da povećamo tržišnu vrijednost e, proizvoda, dakle to je rečeno, isto tako što se tiče poboljšanja e, instrumenta za prevenciju sprečavanje krize, da je to iznimno važno i na posljedku mislim da je bitno pojednostaviti, trenutni postupak koji se tiče ovog e, sektora. Hvala vam. Gospodin Tanter, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ja bih htio čestitati izvjestitelju na visokoj kakvoći njegovog rada. Želim podsjetiti da je reforma zajedničke poljoprivredne politike da smo u tom kontekstu mi u našem odboru usvojili nekoliko e, preporuka prijedloga koji nisu usvojeni na posjetku u trijalogu. E, neki, neki su dosta neki se dosta libo ovog pitanja organizacije proizvođača. Treba tu isto tako shvatiti vašu pažnju na jednu konzultaciju e, vezanu uz konkurentnost koja je trenutno u tijeku. E, uskoro ćemo imati s tim u prezentaciju u našem odboru. Tu se radi o jednoj želji Europskog parlamenta o tome da se borimo za bolju konkurentnost. Lisabonski ugovor je taj koji nam dopušta i normalno je da će čitav niz e, malih proizvođača imati pravo na poboljšanu konkurentnost A isto tako mislim da treba shvatiti vašu pažnju na to e, koliko imamo e, propisa veznih uz oporezivanje, uz operativne troškove, što e, neke aktivnosti čine takvim da nisu više rentabilne jer se cijene fiksiraju na nižoj, nižoj razini nego što bi to trebalo biti slučaj trošak e, naravno proizvodnje bi trebao voditi računa o raznim razinama cijena i života u našim državama članicama. Hvala gospodin Senela. Gospođa Senela. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Što se tiče e, liberalizacije tržišta, da je naravno da se ona naravno smanja kapacitet mogućnosti pregovaranja e, sudionika na tom tržištu i stoga mi se čini da proizvođačke organizacije komisija je doprimljena tome da ih se uspostavi, a zapravo one samo prikrivaju stvarnost e, situacije. Stvarnost je takva da svakim danom proizvođači dobivaju sve nižu cijenu za svoje proizvode i imaju manje sredstava za preživljavanje. Moramo analizirati situaciju, moramo imati kritičku analizu te situacije, da znamo gdje sada stojimo sa tom politikom liberalizacije, gdje su naši proizvođači. Ako to ne učinimo, nećemo e, moći ništa postići. A to ne možemo učiniti ako ne možemo pogledati cijene, jer cijene su sama srž te politike i dok to ne učinimo, situacija će dalje ostati složena. Rekavši to, ipak e, želim čestitati izvjestitelju, no eto, ti neki elementi nedostaju, ta osnovna analiza ona nedostaje i to bi trebalo popraviti. Jedna završna primjedba, e, pomoć u kriznim situacijama, na primjer e, pri slučaju ruskog veta, tu reći da se to ne može pomiješati sa idejom priključivanja proizvođačkoj organizaciji. Priključenje proizvođačkoj organizaciji mora biti slobodan izbor. Ako neki proizvođač odluči to ne učiniti, onda to znači da takva vrsta organizacija nije privlačna i da će im samo predstaviti dodatne probleme. Hvala vam lijepa, gospodin Vazo, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Situacija je u tom sektoru, kao što znamo, jako različita. E, dolazi do e, pada eh, u ukupnoj površini i u broju eh, poljoprivrednih gospodarstva u Francuskoj i vidimo da eh, Francuska ima sve više poteškoća, znači se na takvom tržištu. Neki sektori su većim poteškoćama od drugima, neki ne daju dovoljno novaca za ulaganja. U Francuskoj E, su se na primjer jednom trenutku, trenutku e, na jabuka malo prodavati za iznimno nisku cijenu, nižu od one koja je potrebna za njenu proizvodnju, to je 1000 eura po toni. I e, vrlo, na primjer, je dobar primjer proizvođača koji se udružuju i stvaraju vlastite lance dućana. I mislim da bi Europska komisija trebala uzeti u obzir te neke razvoje jer je to jedan od, eh, jedna od posljedica eh, naše politike i našeg gospodarskog modela. Hvala vam lijepa. Gospodin Valkasem, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ja se pridružujem onim kolegama koji su čestitali eh, gospodinu Vestonu Melu na ovom izvrsnom izvješću sektor voća i povrća je od iznimnog e, značaja za niz država u EU, prije svega naravno za države na sredozemlju, pa i za moju regiju, e, to je Murfija u Španjolskoj. Voće i povrće za nas e, predstavlja značajan stup gospodarstva, značajan stup i za, naš, za naše društvo općenito. U tom kontekstu, naravno, moramo očekivati da će se u budućnost moći ojačati nadalje proizvođačke organizacije. Proizvođačke organizacije moraju imati veći utjecaj, također i kada se radi o e, cijenama, zatim treba spriječiti da se vrši pritisak na proizvođače unutar lanca opskrbe hrane, protiv toga se moramo boriti i zatim isto tako moramo nešto poduzeti e, protiv posljedica ruske zabrane uvoza. Mi smatramo da Europska unija do sada nije našla dostatna rješenja za naše poljoprivrednice. Hvala, gospođa e, Garcia. Ja mislim da trenutno imamo dobar sustav. Naravno da bismo taj sustav mogli još poboljšati. Ovako, u ovakvom obliku, kako mi je to predložio gospodin Melo, mislim da e, imamo pred nama doista dobar dokument, dakle taj njegov rad se isplatio. Što se tiče podrške proizvođačkih organizacija, tu smatram da je zanimljivo ovo što predlažete, Naime, e, kada se radi o upravljanju krizama i načinu na koje možemo poboljšati instrumente upravljanja krizama, pa i što se tiče te uzajamnosti prema trećim državama, dakle da se njihovi proizvođači stave na jednaku razinu kao i europski i obrnuto. Zatim e, uloga proizvođačkih organizacija u lancu e, opskrbe hranom, to je tema koja je dobro poznata. S tim u vezi smo već imali jedno izvješće i znamo da ćemo ovdje morati osvajati još daljna e, dalji napredak. Naravno i mi ćemo podnijeti jedan amandman što se tiče cijena e, kod cijene otkupa. Možda ću nešto isto tako reći vezano uz operativne fondove i tog otkupa, ali u svakom slučaju vam mogu već sad reći da ćemo imati samo vrlo malo amandmana jer je izvješće sve osim vrlo dobro. Gospodin Dorfman, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Želim se priključiti onome što je rekla prethodna govornica. I htio bih također eh, zahvaliti gospodinu mailu, na vrlo dobrom izvješću. Ja e, doista mislim da je Eh, organizacija tržišta za voće i danas dobro funkcionirajući sustav i da to ojačava sve one koje ga koriste, kao što smo imali priliku vidjeti u jednoj studiji prije nekoliko tjedana u ovom odboru, je situacija takva da eh, neki proizvođači u Europi ne koriste tu mogućnost. I tu se sigurno radi o tome da vidimo koje mogućnosti imamo kako bismo poboljšali stupanje organiziranosti. Jer prije svega je sektor voća i povrća onaj sektor gdje e, proizvođači često e, izravno stavljaju svoje proizvode na tržišta kao voće i povrće i e, zbog toga su suočeni sa vrlo dobro organiziranim tržištem maloprodaje i oni su na gubitku ako se dobro ne organiziraju. To je dakle drugačije drugih sektora gdje se proizvodi ne stavljaju izravno tržište. Nekoliko riječi o upravljanju krizama. Ako pogledamo situaciju u proteklih nekoliko mjeseci, posljedice ruskog embarga, onda vidimo da i privatno upravljanje krizama, tako rečeno, unutar proizvođačke organizacija može odigrati vrlo važnu ulogu. Iz toga trebamo vidjeti kako možemo ojačati proizvršu organizacije kako bi mogle pravilno ispunjavati taj svoj zadatak. Prije svega, na području voća i povrća imamo takvu situaciju da e, proizvršu organizacije moraju imati određene preduvjete za to. Još jedna rečenica samo. Ako oni žele vršiti upravljanje krizom, onda su im za to određene stvari, poput e, mogućnosti e, pohranjivanja i drugih. I trebali bismo vidjeti kako možemo ojačati proizvođačke organizacije koje imaju te preduvjete. Hvala lijepa. Zastupnik Buda, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem izvjestitelju na naporu koji, je učinio. Otpor što se tiče uduživanja proizvođača je jasan, ali samo putem e, udruženja moram biti jasno da mogu ostvariti moć. Male, mali proizvođače treba podržati kako bi stvorili i vlastitu mogućnost pohranjivanja, primjerice, to je iznimno važno za male proizvođače po mom mišljenju, a isto tako i odgovarajuće kapacitete za prijevoz e, svojih proizvoda i isto tako odgovarajuće dućane, odgovarajuće objekte u kojima mogu prodavati svoje proizvode. Na taj način oni mogu postati neovisni naspram e, raznim e, promjenama u cijenama na međunarodnom tržištu, naspram ruskog embarga i tako Zbog toga bi trebali osigurati e, malo prodaju na tržištu za takve male proizvođače. Hvala vam. Zastupnik Bova. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Pridružujem se onima koji su čestitali gospodinu izvjestitelju zato što smatram da je izradio vrlo dobar temelj. Nekoliko samo dodatnih primjedbi. Kao prvo pridružujem se onome što je rekao Michel Dantin o potrebi e, veznih uz konkurentnosti, da idemo skroz do kraja s našim razmišljanjima kako bismo e, uvrstili jednu novu mogućnost e, pregovaranja proizvođačima koji se odlučuju odužiti. Što se tiče tržišne distorzije, kada se radi o sporazumu o slobodnoj trgovini s Marokom, e, nažalost smo izgubili u na plenarnoj sjednici, e, je odbor za preprivrednu, to moram posjetiti, glasao protiv tog sporazuma. Što se tiče pesticida, u izveću se s pravom navodi da to predstavlja problem i da postoji pad potrošnje, ali da je taj pad kod potrošača vezan uz to što su voće i povrće danas oni koji sadržavaju najviše pesticida u cjelokupnom lancu hrane. Dakle, imamo taj e, model potrošnje i na tome moramo raditi. Na posljedku želim naglasiti jedan trend koji primjećujemo na zemlji e, cijele, Europske unije. To je razlika između malih proizvođača i velikih e, poduzeća za voće i povrće. To su poduzeća koje imaju 50 e, i više hektara po staklenicima koji na taj način narušavaju ravnotežu na tržištu. I stoga vidimo da imamo određena poljoprivredna gospodarstva gdje se povezuju fotovoltaičke čelije, na primjer, na nekim mjestima i voće i povrće tada postoje samo nus proizvod e, proizvodnje energije to je nešto što će zasigurno uvesti e, još i složeniju situaciju među, među proizvođačima i organizacijama među njima. Zastupnik Bogović, izvolite. Tudi z moje strani komplimenti gospodo Melo za... I would also like to thank our colleague for the report. Ja bih se isto željela zahvaliti kolege na ovom izvješću puno toga se može učiniti kako bi se osigurala naša uloga u ovom lancu i se tako suočiti se sa sektorom e, malo trgovine. Trebamo se bolje organizirati kako na domaćim tržištima, tako i u inozemstvu, a ono što je vrlo važno, moramo skratiti taj put voće i povrća unutar tog lanca. Vidimo gdje su proizvođači najučinkovitije organizirani. To je u onim zemljama gdje se proizvodi najviše voće i povrća Belgija, Španjolska, Nizozemska, a čak i države članice koje su se kasnije pridružile Europskoj uniji trebaju usvojiti taj mentalitet, razmišljati o jednom zajedničkom pristupu. U Sloveniji u stvari nemamo doslovce gotovo proizvođačkih organizacija voće i povrće, upravo jedno od onih područja koje može stvoriti najviše radnih mjesta u budućnosti, jer imamo relativno jednu malu površinu koja se može koristiti kako bi se mogli stvoriti nova radna mjesta. Ja ću ugostiti predstavnike naših proizvođača ovdje u Belgiji i zavolit ću gospodina Meloa isto tako da zajedno sa mnom predstavi stalište Europskog parlamenta. Evo sada ću ja govoriti jednu minutu. Ovo je uistinu vrlo osjetljiv sektor i to iz različitih razloga. Proizvodi su uistinu kvarljiva roba i imamo vrlo negativna iskustva, odnosno imali smo negativna iskustva tijekom proteklih godina. Stoga vidimo koliko je važna ta sposobnost upravljanja krizom. Dakle, potrebne su nam tržišne intervencije. Mi, <laughs> mi sad tu koristimo izraz krizni menadžment. Imamo i manje se troši u stvari jede voće i povrće u Europskoj uniji, za stabilizaciju su nam potrebni novi instrumenti. I onda tu moramo više obratiti pažnju na same fondove kako bi došlo do stabilizacije. I isto tako proizvođačke organizacije moramo moći konkretno snažiti kako bi svi ti postupci doveli do stabilizacije. Gospodin direktor Korte, sada ima riječ u ime komisije. Hvala lijepa što ste došli. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih isto tako želio pozdraviti izvješće gospodina Mela i reći da se koalicija uistinu uvelike može složiti s njegovim preporukama i naravno pogotovo njegov poziv u pogledu potrebe da se snaže i dalje proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. Kako oni mogu postati učinkoviti i atraktivniji za proizvođače, dakle da organiziraju jednu takvu organizaciju. Donekle smo ipak bili uspješni kad pogledate brojke, a gospodin Melo ih i sam navodi u svom izvješću. Razina organiziranosti se poboljšala sa 31% u 2007. na 43%, 43% eh, u 2010. U 2012. smo dosli do 47%. Dakle, u stvari ta politika u određenom smislu funkcionira, ali postoje velike razlike između pojedinih država članica, kao što smo mogli vidjeti iz ovih tablica. A 47% naravno još uvijek nije dovoljno. A i ova ruska zabrana, kao što su mnogi već rekli tijekom ovog jutra, je ukazala na to koliko je važno snažiti ulogu proizvođača u ovom sektoru. To je isto tako sektor koji je najranjiviji s obzirom na promjene na tržištu jer se radi o kvarljivoj svježoj robu koja se većinom direktno prodaje e, trgovcima. Dakle, tu nema prevelikog e, kapaciteta u pogledu apsorpcije i trebamo snažiti ulogu proizvođača u tom sektoru. Dvije točke kojima bih htio vrlo kratko govoriti. Prije svega poziv e, da se nadalje situacija pojednostavi u smislu borbe protiv e, birokratizacije i pretjerane administracije. a komisija uistinu e, će nastojati nadalje pojednostaviti ovu zajedničku organizaciju tržišta, uključujući voće i povrće. Gospodin Hogan će uskoro napisati pismo i uputiti ovom odboru, isto tako i vijeću, gdje će detaljnije objasniti svoje ideje. Ono što smo učinili, što smo već počeli činiti ove godine, je veliko pojednostavljenje u ovom sektoru kada govorimo o samom zakonodavstvu koje usvaja komisija. Dakle, sekundarno zakonodavstvo. Dakle, to su provedbene e, uredbe i delegirani akti. Mislim da tu možemo puno toga poboljšati koje će ići u pravcu kako je to gospodin Hajtema predložio, a i drugi. Međutim, Iskreno rečeno, najvažnije pitanje u pogledu pojednostavljenja nije na toj razini. Stoga ćemo e, morati ići na temeljni akt. A to ćemo onda opet predložiti naravno parlamentu i vijeću. Mislim da će komisija uskoro ovom odboru moći dati još više svojih ideja u pogledu izmjene tog temeljnog akta razina podrške za proizvođačke organizacije, a i u pogledu samih je e, kriza, dakle povlačenja, koliko mi kompenziramo za ta povlačenja. Dakle, to nije jednostavno za nas. i nepoštene trgovinske prakse koje je veliki broj članova tijekom mog jutra spomenuo, veliki broj parlamentaraca. Zahvaljujem na tim komentarima. Želio bih potvrditi da povjerenik Hogan je uistinu zainteresiran za to da se nešto učini u tom pogledu. Izvješće koje gospođa McGuinness piše je tu vrlo važno ono što mi tu trebamo učiniti je osnažiti ulogu proizvođača u samom lancu hrane, pogotovo vezano uz trgovce. Mi imamo inicijativu e, za lanac e, opskrbe i komisija tijekom kraja ove godine želi predočiti jedno izvješće kako bi se razmotrili neki daljnji mogući koraci. Dakle, kao prvo da vidimo što se tu dogodilo u pogledu tog lanca i gdje možemo stvari poboljšati. To se ne odnosi samo na mog povjerenika, povjerenika Hogana, jer kad govorimo o hrani, ne radi se tu samo o poljoprivredi. To isto tako ulazi pod tver drugih povjerenika. Dakle, hvala lijepa na vašoj pažnji i uistinu se veselimo nastavku e, ove rasprave sa gospodinom Melam i s drugima. Hvala vam lijepa. Pani poseł Madines, e, bardzo

kako bismo dobili zajedničko vlasništvo nad tim pitanjem, dakle sa odborom za unutarnje tržnište, tak članak 54 i znam da mi nastojimo to učiniti, ili ako sada ne dobijemo tu bitku uloga odbora u budućnosti kada govorimo o opskrbu, o lancu nabave, je u stvari izgubljena, jer to je ključna početna točka i mislim da postoje kolege u ovom parlamentu koji to ne misle, postoje kolege u, kom, u komisiji koji to ne smatraju. Tako da bih vas molila da ovaj odbor i svi članovi se bore e, s nama, s našim predsjedavajućim, da se prizna taj naš status u toj debati, jer to je vrlo važno. E, ako to sada izgubimo, imat ćemo vrlo važni rat koji ćemo kasnije morati voditi. I zahvaljujem na vašoj podršci. I Ja sam govorio s gospodinom Buzekom, tu bih i vas molio za jedan razgovor kako bismo mogli doći do što više argumenata u tom pogledu. Jer tu se mora donijeti određena odluka, naravno, kod vodećih odbora. Hvala lijepa. Gospodin Melo, ne znam da li se vi želite javiti za riječ, dobili ste toliko komplimenata da jednostavno više je to i bilo previše u pogledu vašeg vremena koje imate na raspolaganju, ali izvolite. Da, samo kratko, molim vas. Želio bih zahvaliti kolegama na interesu koji su iskazali u pogledu mog dokumenta. Mislim da je 19 kolega govorilo i to je uistinu vrlo dojmljivo. Uistinu sam pod što se tiče same kvalitete onoga što su kolege iznijele. Željelo se pokriti veliki broj tema koji su povezani sa temom mog izvješća. Postoje četiri ili pet točke koje su posebno bitne. Prije svega upravljanje krizom. Dozvolite da podsjetim kolege da moj nacrtu, uvodnoj izjavi i u rezoluciji vrlo jasno govori o upravljanju krizom, spominjem dakle rusku krizu i da je to negativno utjecalo na sektor voća i povrća i da moramo imati čvrste, snažne proizvođačke organizacije koje Mm, se mogu pozabaviti s neočekivanim situacijama. Isto tako, zajednička poljoprivredna politika se nije baš pretjerano koristila, dakle tu imate točke 12 i 13 e, među uvodnim izjavama koje se bave tim pitanjima koje su kolege spomenule što se tiče sprječavanja krize i samog upravljanja. I vrlo je važno dakle, da to međusobno financiranje isto tako bude e, spomenuto, to pomaganje. I kad postoje problemi na tržištu, trebali bismo osigurati dakle, da i situacija dobro funkcionira. Što se toga tiče, to je isto tako pokriveno u e, izvješću. Govorim o proizvođačima koji trebaju dakle recimo pregovarati time što će stvoriti velika udruženja koja će onda pregovarati sa samim velikim supermarketima. Treba se još više boriti protiv e, komercijalnih praksi koje nisu fair, jer to isto tako negativno utječe na same prihode proizvođača, smanjuje same plaće i ugrožava stabilnost i održivost sektora. Dakle, tu je vrlo jasno da bi proizvođače organizacije tu trebale pripomoći tome da se povećaju prihodi samih e, farmera Puno toga je dakle tu sadržano, dakle ja sad neću govoriti tu s nekog ideološkog e, aspekta, netko je bio protiv e, te liberalizacije, to je ideološki obojeno, ali ono što želimo učiniti unutar ovog izvješća su, dakle, proizvođače organizacije, to je ono čime se bavim. Ja ne mogu izmijeniti svoje izvješće o tim organizacijama jer se tu radi o pomoći individualnim e, organizacijama koje bi se trebale udružiti kako bi bili što jači u proizvodnji, e, održivi. Ne mogu mijenjati sad izvješću nešto sasvim suprotno, a uloga da nam treba više europskog novca za proizvođače organizacije. Tu ne bi trebali zatvoriti oči u tom pogledu da određene izolirane proizvođačke organizacije trebaju pomoć. Dakle, ono što ja sad pokušavam tu učiniti je osigurati da ono što već dobro funkcionira treba i dalje dobro funkcionirati. Ono što dobro ne funkcionira tu trebamo pomoći. Dakle, ako će doći do liberalizacije u sektoru, ja se moram pozabaviti sa tim pitanjem liberalizacije. Jednostavno treba to imati opet svoje pravo mjesto unutar izvješća. Dakle, to pitanje liberalizacije je vrlo važno i ljudi znaju koje je moje stajalište u tom pogledu ali mi smo svjesni toga da proizvođači, odnosno seljaci, postaju sve stariji, a nemamo odgovarajući broj mlađih. I zato dolazi do sve manjeg broja ljudi koji su aktivni u tom sektoru. Dakle, unutar mog izvješća sam htio pokazati da u sektoru voća i povrća proizvođačke organizacije upravo mogu biti jedna mogućnost za rast u tom sektoru. Tako da zahvaljujem onim kolegama koji su iznijeli lijepe stvari, koji su me ohrabrili pri tome da još više radim. Evo, evo, završavam, završavam. I želio sam samo reći da sam uistinu otvoren doprinosima kolega koji su zainteresirani za to jer ne radi se o mom izvješću, radi se o izvješću svih nas e, koji će nam pomoći u sektoru koji je vrlo važan u Europi. Hvala lijepa, gospodin Melo. Ima još jedan komentar s moje strane. Proizvođačima treba jedna posebna podrška kada govorimo dakle o tim proizvođačkim organizacijama u pogledu same organizacije sektora. Tu bi trebala vladati neka druga načela kada govorimo o ovoj razini podrške. I stoga bismo vas zamolili da, gospodin direktor Kortije, izvjestitelj, e, posebno uzmu u obzir male proizvođače. Dakle, njima je posebna potrebna posebna podrška kako bi i oni dobili na težini, tako reći. Dakle, do 27.2.12 e, sati vas molimo prijedloge za izmjene i dopune i sada dolazimo do sljedeće točke, dakle preporuke komisiji u pogledu pregovaranja sa TTIP-om, dakle partnerstvo, dakle transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo Sjećate se tijekom protekle sjednice u siječnju smo o tome razgovarali kakav je stav našeg odbora vezano uz to inicijativno mišljenje odnosno izvješće. Ovaj odbor je tu isto tako nadležan i to izvješće iznosi isto tako preporuke parlamentu vezano uz pregovore i TTIP. To je vrlo važno. Jer mi govorimo da će to stvoriti jednu slobodnu trgovinsku zonu, ali ona nije slobodna u potpunosti, ali je to veliki izazov za sve nas. I neki očekuju da će jednostavno jednostavno se nekako preliti taj e, gospodarski rast koji imamo u Americi na Europu. Ali čisto sama konkurentnost je to isto tako vrlo važno, ali svi vide veliku opasnost upravo u području poljoprivrede. Stoga bih sada molio izvjestitelji gospodina Kastra i Nikolsona da nam ovdje predstave informacije izlože izvješće, jer ta tema je vrlo važna i vrlo osjetljiva. pan bardzo Tko bi želio prvi uzeti riječ? Gospodin De Castro, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Preparato con kolega Jim Nicholson di una... Mi smo pripremili jedno mišljenje sa gospodinom Nicholsonom u i to je zapravo vrlo kratko sažeto na jednoj stranici. Pa prema tome vam mogu i ja vrlo kratko prezentirati naš e, rad. To naravno nije jednostavno, posebno nakon naše rasprave koje smo vodili u odboru, mislim upravo na zadnje sjednice u e, siječnju. Mi smo formulirali tri e, tri zapravo uvodne izjave koje bi trebale biti temelj za odbor Inter kao polazište za jednu diskusiju o toj vrlo osjetljivoj temi koja se zove TTIP, odnosno transatlantski trgovinski sveobuhvatni trgovinski sporazum. Ja podsjećam da je to jedna jako, jako osjetljiva tema u pregovorima sa SAD-om, jer cijeli volumen trgovine poljoprivrednim proizvodima je ogroman. Prema tome mi možemo zaista argumentirano očekivati važne i velike posljedice po naše proizvođače zbog toga što se otvaraju nova tržišta i novi, imamo nove pristupnike i nove, e, novu konkurenciju na našem tržištu. Zatim podsjećam da ni u kom slučaju ne želimo odustati od svojih europskih naših standarda kvalitete. To je jedan od temelja Europske unije i što da vam kažem, samo se prisjetimo naših načela održivosti i preventivnosti. Prema tome, to ni u kom slučaju ne smije stradati u okviru pregovora koji, e, i budućeg sporazuma s SAD-om. Naravno da postoji čitav niz zdravstv, dakle različitih prepreka na području politike zdravstva i drugih politika i različitih zaštita naravno kod izvoza i to se mora uzeti u obzir i moramo paziti da ishod pregovora bude jasno pozitivan i dobar za obje strane i da se apsolutno osigura da se sve fitosanitarne prepreke uklone kako bi europski proizvođači isto tako mogli imati prednosti od tog ugovora i što se tiče pristupa njihovom tržištu. Prema tome moramo paziti u tom kontekstu na osjetljive proizvode osobito koji bi bili u izravnoj konkurenciji s europskim proizvodima. Tu mislimo prvenstveno na određene proizvode koji bi patili i koji bi stradali od jedne kompletno oslobođene, dakle potpuno slobodne trgovine sa SAD-om, jer bi ispalo da su naši proizvodi preskupi, onda naši troškovi proizvodnje su previsoki, naši evropski. Još jedan važan element je jačanje oznaka geografskog podrijetla, zemljopisnog podrijetla, kao i bolja informacija za potrošača. Nije, ne može biti dopušteno i ne može se dopustiti da se europski proizvodi stavljaju na tržište u sad a da se potrošači E, dovode u zabludu. Naime, da se možda čak e, podmetne da su to evropski proizvodi za američke potrošače, a de facto se prodaje američki proizvodi. Prema tome, zato što je nejasna etiketa i nejasno navođenje podrijetla. To je, mislim, za to je koristan uzor i onaj, pregovor, i onaj ugovor postignut već s Kanadom, koji bi mogao biti tu ugovor kako ojačati to te etiketiranje. Zatim, moraju biti potpuno transparentni ti pregovori mi smatramo da je to potrebno kako bi naš odbor i parlament u cijelosti bili adekvatno informirani, jer i mi smo pozvani da damo svoje stajalište o pregovorima koji se vode. Hvala lijepo. Sada gospodin Nicholson. Mislim da upravo kao što je kolega rekao, e, parlament mora svoju poziciju jasno iznijeti, a to je da je poljoprivredni sektor jedan vrlo osjetljivi dio tih pregovora koji se vode s Amerikom i koji ne može nikako zapravo nikakav korist izvući ako ne bude dovoljno transparentno i zatim ako se ne budu poštivali naši standardi sigurnosti hrane te zdravlja ljudi i životinja. Snižavanje naših standarda je nešto što uopće ne možemo prihvatiti, tu nema, nema opcije. To nije nešto o čemu će se pregovarati. Mora postojati, međutim, zapravo postoje, zapravo postoje čitav niz krivih predođbi o tim pregovorima i bilo kakvi dogovori koji se ovdje govore o tome da su postignuti na području da ili ne davanje hormona životinjama, da ili ne recimo različiti genetički e, inženjering i slično, to su zapravo samo krive predodžbe i krive informacije. Unutar američke e, opozicije protivljenja naš povjerenik Hogan je bio prošlog tjedna u SAD-u i tu smo vidjeli da je 30% europskih proizvoda i izvoza ide u Ameriku, SAD. I otprilike 3,4 milijarde eura je godišnji godišnji iznos tog ukupnog izvoza. Prema tome to je stvarno jednako dobra e, polazište i kao što je već kazano trebali bi u nekim stvarima e, uzor e, napraviti uzor uzeti ugovor postignut s Kanadom jer za to već taj ugovor se primjenjuje nakon 135 proizvoda koji postoje Inače, mi svi možemo samo koristiti, svi možemo izlači, izvući velike koristi iz tog budućeg sporazuma, jer mi svi proizvodimo puno i želimo izaći na ono drugo tržište. Mislim da bi moje namjera da treba braniti ona područja kojima ćemo svi koristiti od snižavanja standarda i zaštitu zdravlja očuvati. I sad, bez obzira da li mi govorimo o kratkoročnom ili dugoročnom perspektivima. Mi ni u kom slučaju nigdje u EU ne želimo imati genetički inženjering. To je nešto pri čemu ostalimo. Prema tome, te stvari koje se tiču genetičkog inženjeringa se trebaju u paralelnom jednom pregovoračkom procesu odraditi. To je od vitalne važnosti. Poljoprivreda ne smije biti ni u kom slučaju E, onaj džoker koji koristi svako kako hoće ili ako hoćete ping pong loptica kojom se loptaju kako žele. Mi moramo osigurati da se osigura jedan pravedan i pošten dogovor u kome je poljoprivreda transparentna, a GMO stvari idu paralelnom, jednom paralelnom putanjem. Hvala lijepo. Mislim da smo da imamo dovoljno vremena raspravljati o tom jako, jako osjetljivom području. mi ovdje govorimo za sada malo preopćenito. A želim vas informirati da paralelno danas četiri odbora raspravljaju o toj temi TTIP-u. Dakle, dva odbora sada prije podne, a dva odbora će još poslije podne raspravljati o toj nada sve vrućoj aktualnoj temi a kao što sam rekla na općeniti način se to u više odbora razmatra. Imamo, sada imamo, za gdje se javili gospodin Jörg, izvjestitelji iz Sjene, pa gospođa Sendra i tako dalje. Gospodin Jar, izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo našim kolegama Kostru i Nikolsonu na njihovom izvještaju, ali sad jedna primjedba čisto unaprijed. Ja se jako veselim zbog ovog pozitivnog prizvuka kojeg ovdje čujemo. Jer ovdje imamo i ove pozitivnih naputaka našeg predsjedavajućeg. Mi smo ovdje imamo priliku da učimo jednu podrobnu, pravu, stručnu raspravu o TTIP-u. Do sada smo se uglavnom služili raspravama i argumentima koji su se u medijima iznosili, a to nije ni u kom slučaju bilo od pomoći, zato jer njima apsolutno nedostaje stručna podloga i stručna pozadina a mi moramo pozitivno krenuti i kao što je rekao naš predsjedavajući vrlo podrobno o tome raspravljati kako bi se osigurali da poljoprivreda ne bude oštećena i ne strada u tim u tom ugovoru. Mi vidimo se s naše strane šanse izglede koje imamo da korist, izvučemo korist iz tog budućeg ugovora, ali vidimo isto tako i opasnosti i rizike koje nam prijete. Za nas je najvažnije da imamo transparentnost i pravilnu informaciju za naše potrošače. Jer na kraju krajeva potrošač mora točno znati šta je kupio, dakle to potiče. I to mora biti naš glavni naslov. Prema tome, mi moramo naravno ukloniti prepreke koje postoje za obje strane u izlasku na tržište i ostalom i to je vrlo važno i zapravo me to uvijek i ljutilo gledajući medijske napise o tome što se nije napisalo do sada nigdje kakve sve prepreke u trgovini postoje. Jer kad govorimo sa građanima, oni pitaju čemu uopće TTIP, čemu te pregovor kad sve funkcionira. Mi zapravo imamo stalnu slobodnu trgovinu s Amerikom. Pa šta nam to treba, samo si otežavamo život. A da ima tih prepreka, to se uglavnom u štampi e, prešučuje. Još jedna napomena unaprijed, treća s moje strane, mi bi trebali sa adekvatnim samopos poštovanjem i samosvješću ulaziti u te pregovore zato što mislim da je većina nas sigurno već bila u SAD-u i putovala kroz SAD i vidjela šta se tamo događa i kako proizvodi. Dakle što se načela tiče mislim da europski proizvođači u načelu ne trebaju se plašiti američke konkurencije onog što oni tamo rade i kako rade a mislim da onda tako jednostavno ravnopravno trebamo taj ugovor i oblikovati. Sada, osjetljive proizvode. To ne mogu biti svi proizvodi, ali šta točno podrazumijevate po tim? Ne možemo sve proizvode iz Europske unije proglasiti osjetljivim proizvodima. Pa me sad zanima jeste li već postigli nekakvo usuglašenje, nekakvu definiciju ili barem nekako natuknica koja bi nam pomogle da definiramo šta je to skupina osjetljivih proizvoda na koje se trebamo e, koncentrirati. Hvala lijepo. A sada gospođa Semren kao izvjestiteljica iz sjene po minutu i pol, nakon toga svi imaju po minutu. Gospođa Sendran ima minutu i pol. Hvala lijepo. Prvo, u ovom e, u nas, što se tiče ovog nacrta teksta kojeg smo vidjeli, ovih preporuka za TTIP, Mislim da se ne možemo sa svim složiti naš klub zastupnika. Jer vidite, mi mislimo da je TTIP jednako dobra stvar i mi ga podržavamo. Ne znamo da li ovo imamo novih prezentacija predviđenih za danas ovdje, ali smo inače na sastanku odbora čuli jedan, e, jednu prezentaciju u kojoj je kazano kako će poljoprivreda biti veliki gubitnik tih budućih pregovora. Ne znam da li su napravljene novije studije i novije prezentacije. Ali kad govorimo o poljoprivredi, onda mislim podrazumijevam to i one proizvođače o kojima se u političkoj diskusiji uopće ne vodi računa i ne spominju se. Dakle, govorim onim malim, eventualno srednjim poljoprivrednim proizvođačima i gospodarstvima i onda naravno o masi potrošača. Ne vidim zašto. Zašto bi u tome trebali sagledavati šanse? jer napokon mi pričamo i raspravljamo o preživljavanju ruralnih krajeva u Europi. Nadalje, mislim da ne možemo to smatrati velikom prednošću što ćemo dobiti nova imena. Pogledajte samo područje proizvodnje mlijeka. Tu se utvrdilo i observatorij je to potvrdio da nema nikakvih prednosti ako se prodaje u Rusiju, Kinu, naše proizvode, naše mlječne industrije. Ja ne znam šta će se dogoditi u budućnosti, jer dok mi dođemo do postizanja takvih ugovora s ostatkom svijeta, većina naših poduzeća, net proizvođača neće više uopće postojati. Onda, kontekst e, klimatskih promjena. Pa ne možemo si, s obzirom na probleme u proizvodnji hrane, probleme održivosti priuštiti da se svakodnevno gomile hrane bacaju. A s druge strane želimo isto tako potrošačima onda podvaliti i prodavati im GMO-ove, klonsku proizvodnju i svašta što je apsolutno nedopustivo u skladu sa našim europskim načelima. Hvala gospodin Scott Carter, isto tako kao e, izvjestitelj iz smjene. Hvala lijepo. Dakle, mi govorimo o potencijalnim posljedicama TTIP-a po poljoprivrednu, poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče hrane i pića i počeš od toga do različitih kemikalija, zdravlja ljudi i životinja. Dakle, u cijeloj poljoprivredi Europska unija ima održavala visoke standarde kako bi proizvela najbolju hranu na hranu, bolju nego što je to kako se impliciralo hrana koja se proizvodi s druge strane Atlantika. Međutim, ono što mi sad čujemo o tim tajnim pregovorima čini nam se vrlo opasnim i želi bi da zapravo se odreknemo tih pregovora. Kao zeleni mi ćemo dati čitav niz amandmana o kojima ćemo braniti visoke standarde naše proizvodnje hrane, održavanje životinja i ostalog. Jedan od aspekata tog e, ugovora je, mislim, jedan od ključnih stvari je razlika između Amerike i nas je način na koji procjenjujemo rizike. I u Europskoj uniji vlasnici su različitim korporacijama i različitim zadrugama uvode po tek probno neki proizvod i tek kada se uvjere da je sigurno onda počinju sa njegovom primjenom. U Americi se očekuje jednostavno da sve regulira država i njekava agencija, a ako nemaju nikakvih iskustava onda idu uvijek u korist sigurnosti i pretpostavljaju da je proizvod siguran dok se ne dokaže suprotno. Dakle, mi smatramo da to narušava naše visoke standarde zdravlja životinje ljudi. Nadalje, pitanje GMO-ova jer e, čak i za ljudsku, za ljudsku e, potrošnju na sjevernoameričkim tržištima se tu postaje sve više više o, se upozorava na to. Zatim, agencija, Europska agencija za sigurnost hrane 35 do 60% čak slučaja koje je e, razmatrala je pokazala upravo da se ne pridržavaju svih naših pravila o sigurnosti naših standarda. Kod više od 60% svojih analiza. Prema tome, meni nije jasno zašto ja kao izvjestiteljica iz Sjene ne mogu imati tri minute da predstavim svoje izvješće. Vidite, građani su jako zabrinuti zbog toga što se ti pregovori do sad vode u tajnosti. Ja bih to volila objasniti, ali mi zato treba još minuta i pol vremena. Molim lijepo, izvolite. Prema tome, imamo čitav niz još drugih stvari koje zbog pristojnosti neću čak sad sve ni načeti, ali da kažemo da ćemo mi, već sam najavila, dati vrlo jake amandmane za zaštitu naših standarda, vrlo slično kod zaštite dobrobiti životinja. Tu SAD ima čitav niz e, svojih propisa koji gdje Amerikancima nedostaje čitav niz uredaba i direktiva koje Europska unija ima na području zaštite životinja, napokon to ulazi u cijeli prehrambeni lanac. To Amerikanci uopće ne poznaju, nemaju. Zatim, pitanje sigurnosti, uvijek se svodi na pitanje sigurnosti ljudi i životinja. Smatramo da su standardi Europe ozbiljno ugroženi kao proces harmonizacije europskih i američkih propisa. Za razliku od onog na što mi smo mi tradicionalno imali u našem poljoprivrednom sektoru. Prema tome naši amatmani će bit, pokušati zadržati, te standarde bez obzira na cijenu. Jutro sam čula neke riječi kojima su ovdje, kojima smo mi podupirali i dali apsolutnu podršku našim dosadašnjim standardima i možemo ih i mi samo pozdraviti te riječi jer naše standarde sigurnosti treba apsolutno zadržati i sačuvati. E, hvala lijepo. Mi smo sad čuli preferencije naših izvjestitelja iz sjene i vidimo otprilike kamo će ići. I molimo vas da u toj minuti koju dobivate svako od sada ne ponavljate stvari koje su već kazane. Lijepo vas molimo. Hvala lijepo gospodine, hvala lijepo. Ja apsolutno podupirem ove preporuke Paula Jamesa. Partnerstvo se bazira na neoliberalnoj paradigmi i ignorira potpuno evropske vrijednosti, evropske standarde i tradicije. Ono što bi mi dodali je prijedlog Europskoj komisiji da uključi financijske instrumente kako bi promovirala europske poljoprivredne proizvode u Americi, u Sjedinjenoj američkoj državi i kako bi se tamo apsolutno naglasile i pokazale koje su kvalitete naše proizvodnje. To bi moglo uključivati recimo subvencije, različite potpore za sudjelovanje na izložbama, sajmovima i sl. Posebno je bitno za manje zemlje članice koje su nedav, relativno nedavno pristupile Europskoj uniji, uključuje recimo moju zemlju Bugarsku. Jer ono što se u Bugarskoj proizvodi Naravno danas zbog toga što imamo jako poljoprivrednu proizvodnju smo zabrinuti zbog buduće konkurencije i kako će to izgledati sad još kad dođu u Europu još i američki proizvodi i američki proizvođači naravno. Da, dame i gospodo, mi imate ovdje, vam se pokazuje koliko duga govorite, osim toga čudi dizati u zrak moj instrument. Gospođa Mirel, izvolite gospodine predsjedavajući, gospodo de Gastro i Nažalost, vaše mišljenje o ugovoru s SAD-om TTIP-u ne dijelim i ne mislim da je to tako pozitivno kako ste vi to u svom stajalištu prikazali. Mi svi znamo studiju Edipo instituta koja je izrađena za potrebe i po nalogu Europskog parlamenta i znamo sve scenarije koji se, koji se prognoziraju u prehrambenom lancu Europske unije nakon stupanja na snagu tog e, ugovora i mi moramo sad paziti da se to ne, dogodi, da se ne ostvare ti rizici. U rizicima upravo i piše kao glavna opasnost da bi se naši standardi mogli uniziti, smanjiti ili nestati. A onda se bojim za malo male poljoprivredna e, gospodarstva u obiteljskim rukama koje će ta obiteljska mala dobra će upravo biti pod najvećim pritiskom konkurencije i oni će na kraju biti gubitnici. Što se tiče stručne rasprave o kojoj je govorio kolega Jar, mislim da je to dobro i možemo nju voditi, ali tek kad bude zavladala potpuno transparentnost. Jer u doba socijalnih medija i interneta se traži da se i građani Europe budu u svemu obavješteni i da u svemu sudjeluju. Hvala lijepo. Gospodin Bouvet, izvolite, imate riječ. Da, hvala vam. Sa pažnjom sam pročitala ovo mišljenje. Prvi element, skandalozno je da je odbor za poljoprivredu samo odbor koji izrađuje mišljenje odboru za trgovinu. Ja to smatram potpuno prihvatljivim da smo samo odbor za mišljenje, zato što e, naša nadležnost nadilazi ovaj naš trenutni okvir. Zatim isto tako što se tiče studije u učinku. Trebamo se temeljiti na njoj jer je to vrlo dramatično kada vidimo cijene, prihode poljoprivrednika i druge pokazatelje vidimo da smo u vrlo dramatičnoj situaciji. Treći element, još jednom će poljoprivreda postati valuta za usluge. To treba znati. Ja danas jasno pozivam na to da se odbaci TTIP i samo jedan amandman po mom mišlju nešto valja, a to je amandman koji kaže da ćemo odbaciti ovaj sporazum. On ništa neće doprinijeti europskim poljoprivrednicima, e, niti općenito e, sektoru. Hvala. Panie pośle opinia może być tylko opinia, może być tylko Gospodine Bova, hvala vam, ali možemo naravno unutar jednog mišljenja imati različite elemente. Ne možemo kao jedan odbor izraditi više mišljenja. Da gospodin Glezus, izvolite. Mikrofon molim. Hvala. Već sam neko vrijeme mišljenja da treba osuditi e, ono što se zove, što mogu samo nazvati komercijalnim NATO savezom. E, dakle, taj komercijalni sporazum sa Europskom unijom, mislim, e, gospođa Hillary Clinton ga je spomenula i zatim je to, taj sporazum bio preimenovan u ovaj naziv TTIP. Ali zapravo Sjedinjene američke države sa svakom državom članicom Europske unije imaju već posebni sporazum vezan uz mnoštvo proizvoda, uključujući poljoprivredne proizvode. Zašto nam je stoga potreban ovaj dodatni sporazum? Zašto? E pa, zato što kao na razini NATO saveza Sjedinjene američke države pokušavaju upravljati Europskom unijom i na taj isti način Sjedinjene američke države žele upravljati, imati kontrolu nad trgovinskim aspektima Europske unije. Ja to govorim konstantno, ja to žalim, ja to oplakujem, malo prije sam to rekao kada smo spomenjali voće i povrće. Žao mi je što imamo proizvode koje pristižu iz Sjedne američke države, a naši proizvodi propadaju. Nikakvo rješenje za toga nema. Evo možda uzalud propovjedam, ali jedan dan će se čuti glas razuma. Hvala vam, gospodin Häusling i sljedeći govornik. Jedan temeljni problem u ovom izvješću je taj da se na kraju kaže da se o svemu tome može ponovno raspraviti, ali svi znamo da mi možemo tu samo napisati nekoliko rečenice, ali kao parlamentarni zastupnici, kao odbor ne možemo sudovati u samim raspravama i stoga nas se stavlja pred gotov eh, čin. Kao drugo, uopće se ne spominje o pitanje e, arbitražnih sudova. To se uopće ne pojavlja izvješću. Regulatorne kompetencije, ni to se ne spominje. To su sve instrumenti koji su demokratski gledano vrlo kritični, a koji se uopće u ovom izvješću ne spominju. Uz dužno e, poštovanje mislim da ćemo samo uspjeti pobijediti prvom ovom sporazumu i samo zadržati sve naše standarde. ako napravimo nikakav ustupak, ali to je vrlo naivno i to čujemo i od naših američkih sugovornika i sve to bi bila laž kada bi to rekli našim europskim poljoprivrednicima. ima još jedna dodatna točka. Što ako priznemo naše međusobne standarde? To znači da ćemo se na europskom tržištu ehm, natjecati sa američkim proizvodima s kojima uopće se ne možemo nositi po pitanju eh, standarda i upravo će mali proizvođači na kraju biti gubitnici cijelog ovog postupka. To treba unijeti u izvješće i stoga mislim da je malo ipak naivno. Dame i gospodo, ovo izvješće će usvojiti Europski parlament. Dakle, nije kao da nemamo nikakvog utjecaja. Samo je važno da se sada osvedemo na što više problema možemo, jer će inače kasnije biti prekasno. Gospodin Branen, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Želim spomenuti e, pitanje sigurnosti hrane. U EU imamo tu tradiciju da mi odlučujemo o tome je li neki prehrambeni proizvod koji pristiže u EU siguran ili ne. To je pojačano zatim unutar zakonodavstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i u nedavnom sporazumu CETA s Kanatom. No, Europska komisija sad predlaže da se u TTIP-u to pitanje potpuno drugačije obradi i dakle izvozna stranka će biti ona koja će se morati pobrinuti da je u skladu što se tiče propisa sa uvoznim strankom. Dakle, e, Američko ministarstvo poljoprivrede bilo bi zaduženo da provede zabranu Europske unije o kloniranju i o pranju e, kokoši, to je piletine. Europska komisija uopće nije objasnila zašto je to tako postavila. Dakle, ne možemo imati situaciju da e, TTIP na kraju znači da možemo jednostavnije jedni s drugima izvoziti e, naše loše proizvode. E, mi e, imamo razne isto bolesti e, biljke, patogene i drugo protiv kojih se trebamo zaštititi. I mi ćemo poniti amandmane koji će nam omogućiti da to učinimo. Hvala vam. Dziękuję, pani poseł Hvala vam, gospodin Neuchel. Izvolite. Herzlichen Dank, auch wenn wir... Gospođo hvala vam lijepo. Nalazimo se ovdje u odboru za poljoprivredu, ali ipak mislim da bismo trebali sagledati temeljne probleme koji, se, koji su sasvim dio TTIP-a, da bi trebali njih imenovati. To je sasvim jasno pravo da poduzeća mogu uložiti tužbu, to je ovo pitanje arbitražnih sudova, to je pitanje da ćemo dobiti samo negativan popis, a ne pozitivan popis. Dakle, nećemo uopće znati o čemu se pregovara. E, načelno je to isto tako i problem vezan uz e, transparentnost te uz ugrožavanje e, demokratskih načela. Zatim isto tako sam toga imamo i poljoprivredne teme. Kod poljoprivrednih tema bih također navela pet tema koje su nama doista vrlo važni. To je, na primjer, pitanje poljoprivrednih struktura. Poljoprivredne strukture će se očito promijeniti. Dakle, doći će do stvaranja većih poljoprivrednih gospodarstava, a ne manjih i srednjih. E, djelovanje nemačkih država će dovesti do toga da će se i ovdje kod nas razvijati sve veći, veća gospodarstva. Isto tako, e, proizvođači neće biti pobjednici, njihovi prihodi neće se povećati i mislim da treba reći da e, poljoprivreda koja je usmjerena na izvoz ima određen utjecaj na društvo, na okoliš, na e, pejzaž. Sve će se to promijeniti ako se sve radi s ciljem da se što više izvozi. S jedne strane se nadamo da će nam se otvoriti vrata, ali e, isto tako će se otvoriti vrata i na drugu stranu za američke proizvode u Europsku uniju. I mislim da će se tu onda naći proizvode koje mi ne želimo, te isto tako smatram da će se u svemu se sniziti standardi i vrlo sam kritična prema ovome. Hvala vam, gospodin Andriju, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Vrlo kratko. Naravno, vidimo da je ovo izvješće na vlastitu inicijativu koji se ne tiče samo privrednog sektora. Dakle, to je ono što je rekao eh, Jose Bove poljoprivreda ne može biti samo jedna od e, varijabli prilagodbe. Radi se o društvenim modelima i mislim da ne smijemo tu popustiti. Također, ako bi se taj sporazum sklopio, taj globalni sporazum, onda on mora biti uravnotežen. Što se tiče strategije, mislim da je krivo što smo e, odustali od carinskih e, prepreka i što smo prešli na necarinske prepreke. Vrlo kratko se tako pristup tržištu nije dobro ukinuti ili smanjiti carinske zaštite za najizloženije sektore, prije svega kada se tiče govedine. Što se tiče osjetljivih proizvoda koje izvjestitelji spominju, bilo bi korisno da nam Europska komisija predstavi sve ono što je do sada već dogovoreno. Što se tiče necarinskih prepreka, tu se radi o našim kolektivnim preferencijama. Tu se može dovesti u pitanje Europska unija. Trebala bi nam uzajamnost, dakle usklađivanje američkih propisa našim standardima. I za vršetku što se tiče e, intelektualnog vlasništva, mislim da treba biti mnogo stroži što se tiče geografskih oznaka E, zato što SAD države poštuju oznaku porijekla samo kad im to ide na ruku. E, sporazum sa Kanadom e, po mom mišljenju nije dobar uzor za ovaj sporazum. Hvala vam, to je zadnje. Uh, Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Pokušat ću ne ponoviti ono što su drugi rekli, ali iz stajališta mog kluba zastupnika, iz mog osobnog stajališta mislim da je TTIP uh, projekt koji je loše započeo, koji je krivo vođen i uh, koji pokušava istovremeno obraditi previše aspekata. To jednostavno nije moguće učiniti. I mislim da smo ovdje više skeptični nego entuzijastični za taj cjelokupni paket ja imam e, veliko poštovanje prema našim izvjestiteljima, drago mi je što nas zastupate, ali Uh, umjesto da se bavimo pojedinim detaljima iz poljoprivrednog sektora, ne postoji li možda neki primjer, neki slučaj, pitam izvjestitelje veznog mišljenje, da se možda više ujedinimo u ovaj odbor, da uh, se poljoprivreda i poljoprivredni proizvodi jednostavno izuzmu iz cjelokupnog TTIP-a, na taj način bi se pregovori mogli mnogo glađe nastaviti i uh, naravno to ne bi pripriječilo jedan budući dogovor za poljoprivredu, ali ovaj TTIP kakav je sada već je napola gotov, ima mnogo dokaza um, koje pokazuju da e, će naši proizvođači mnogo više izgubiti, e, a nasuprot tome potrošači isto izgleda neće toliko mnogo dobiti. Dakle, možda bi mogli reći da poljoprivreda u EU nije spremna biti uključena u taj sporazum, da nismo u načelu e, protivni pregovaranju, ali da bi se to trebalo izostaviti kao sektor, dakle sektor poljoprivrede. Hvala. Hvala vam kolega. E, kolega Ferran, izvolite. Ova rasprava mora biti vrlo jasna. Ja sam poslušao gospodina Nikolsona koji je govorio o značajnim e, e, prednostima u okviru slobodne trgovinske razmjene. Ja sam bilo zabrinut. Kada govorimo o goveđoj rasi u 2015. godine imamo prijetnju da bi se naše tržište moglo otvoriti za, za američku govedinu u sporazumu sa Kanadom imamo otvaranje tržište od dodatnih 50 e, milijuna tona govedine, to dakle povećava se okupan iznos govedine koji će pristiži na naše tržište. Sada u trenutku kada pripremamo TTP, imamo e, još i mogućnost da dodatnih 500 milijuna tona govedine dođe k nama na naše tržište. To ugrožava sve uzgajatelje, to ugrožava e, goveđi sektor u Francuskoj prvi u Europi. Kada se radi o kakvoći govedine, onda se unutar ovog sporazuma prije svega treba značiti da je Francuska koja je stvorila više od polovice rasa e, goveda na svijetu sada pod izvanom prijetnjom e, da izvuče kraći kraj iz ovog sporazuma. Izvolite. Sljedeći kolega. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Nadam se da ovi pregovori neće jednako proći kao i pregovori unutar svjetske trgovinske organizacije. Nadležni povjerenik je rekao da se moraju žrtvovati europski interesi zato što e, će u tom slučaju europska industrija više imati korist od toga. Dakle, E, isto tako, izvjestitelji su nas pozvali da navedemo osjetljive proizvode. Ja bih htio navesti jedan posebno osjetljiv proizvod za Poljsku. To je piletina. E, proizvodnja piletine je takva da su troškovi u Sjedinjeničkim državama i Europske unije toliko različiti da natječaj nije uopće moguć i nadam se da ćemo imati popis osjetljivih proizvoda i da će taj popis biti obvezujući u okviru tog sporazuma. Hvala vam lijepa. Gospodin Hajtemer, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao što sam već prije rekao, smatram da je TTP velika prilika za poljoprivredni sektor Europske unije, velika prilika da se smanji administrativni teret a mislim da je TTP također prilika da se globalno gledano postave više standardi. Ako imamo sporazum o slobodnoj trgovini, onda ćemo imati veliku zajedničku zajednicu i e, taj, ta prednost bi trebala ići na našu stranu. Naravno moramo osigurati ravnopravan položaj za nas i na globalnoj razini. Sa europskim standardima koje imamo sada, mnogi poljoprivrednici moraju već uložiti da bi se e, s time uskladili. Na primjer, imali smo povećanje jednog troška od 10% kada se uvela e, zabrana određenog proizvoda, a na primjer u SAD-u imamo 79% nižu cijenu za proizvodnje praha e, iz jaja, od jaja. To je na neki način samo jedan primjer e, kako europska poljoprivredna politika opterećuje naše poljoprivrednike. Hvala. Izvolite. Hvala vam. Smatram da je ova rasprava vrlo korisna. Ja imam posebice jedno pitanje. Hoćemo li i dalje imati zajedničku poljoprivrednu politiku u Europi koja će biti europska poljoprivredna politika. Između 30 i 40% posto europskih fondova utječe u zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije zato što želimo da europski poljoprivrednici opstanu, želimo osigurati isto tako i prihvatljive cijene hrane. Pitanje je nakon TTP-a hoćemo li i dalje imati zajedničku poljoprivrednu politiku ja dolazim iz jedne nove države članice i nakon 11 godina otkrili smo da su najvažniji trgovinski lanci oni koji najviše imaju koristi od ovih politika. Bojim se da će sporazum o TTIP-u samo pogoršati tu situaciju i doista se pitam tko će još moći proizvoditi hranu u e, jednoj državi poput mojoj. Treće pitanje, standardi, e, genetski modificirani organizmi, e, kloniranje, hormoni i tako dalje. Hoćemo li biti sretni s onime što stoji u rezoluciji? E, dakle, održavanje standarda, dosljednost za ljudsko i životinsko zdravlje ili ćemo pružiti vrlo jasno, jasan odgovor europskim potrošačima prije nego što, složimo, prije nego što se složimo sa takvim sporazumom. Hvala vam, e, zastupnik Des. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Ja se zalažem za sporazum sa Amerikancima, ali moramo zadržati naše standarde. Slažem se sa prethodnim e, predsjednikom socijaldemokratske stranke u Njemačkoj koji je u proteklih nekoliko dana rekao sljedeće, citiram. Europa i Sjeverna Amerika moraju iskoristiti tu priliku da uvedu zlatni standard koji će odrediti e, svjetska pravila za globalno natjecanje. Ako ne, onda će uskoro Azija e, davati ton e, na području trgovine, što će biti negativno za zaštitu zaštitu potrošača i za zaštitu okoliša. Gospođa Noj, trebali biste razgovarati sa vašim predsjednikom stranke. Može li mi iko navesti jednu drugu državu koja nam je bliža po pitanju standarda i normi nego Sjeverna američka država? Oni doduše nemaju naše standarde, ali nitko nije toliko blizak našima i stoga sam za sporazum te smatram da prije svega kada govorimo o mliječnim proizvodima bi mogli imati dobru priliku e, djelovati na američkom tržištu do sada moramo plaćati e, carine u iznosu od 100%. Kada bi te carine, carinske pristojbe nestale, onda bi imali dobru priliku prodavati naše proizvode na američkom tržištu. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Gospodin Karti, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju i hvala izvjestiteljima na izradi mišljenja. Nadam se da će biti spremni prihvatiti određeni iz amandmana. Moram reći da se ne slažem s tim mišljenjem e, koje mnogi dijele da će se biti u redu na kraju i da će se zaštititi europski standardi. Ako gledate na ovo sve iz američkog e, stajališta, ako gledate tko u Americi najviše vrši pritisak e, kako bi se osigurali da se dovede sporazum o TTP-u, to su organizacije poput Udruge za izvoz mesa. Oni ne žele da se taj sporazum donese s očekivanjem da će se e, na njih e, pojačati propisi i standardi kojih se moraju pridržavati. To su udruge koje se ne zalažu za europske standarde i e, takvi ne europske standardi će se zatim primjenjivati na Europu. E, imamo e, povećanje od 120% izvoza iz Sjedinjene države u Europu naspram 60% povećanja izvoza iz Europske unije u Sjedinjene državu. Dakle, e, to su predviđanja. Sjedinjene države će izvoziti 120 posto više proizvoda na europsko tržište što će zamijeniti proizvode koji trenutno proizvode naši proizvođači. Hvala. Hvala, sljedeći govornik. E, Flanagan, hvala vam. Čujem da neki zastupnici ovdje kažu da smatraju da je ovo prilika za poljoprivredni sektor. Vrlo mi je drago što to vjerujete, no naravno vi morate vaša vjerovanja temeljiti na činjenicama. A kao e, što nam je objasnio zastupnik Karti, iz onoga što on rekao, jasno se vidi da ovo nije prilika za poljoprivredni sektor. Postoji su studija koja pokazuje da će doći do negativnih posljedica na sektor pčela. I nadam se da će mišljenje koje će proizaći iz ovog odbora biti temeljeno na ono što je opće, opće svačanje. A slušajući intervencije mnogih kolega, zasobnika, jasno je da je ovaj odbor e, mnogo zabrinutiji od o TTIP-u i utjecaja na poljoprivredu nego što to trenutno održava ovo mišljenje. Mislim da imam, trebamo imati jači dokument uh, s kojim ćemo doći pred Europsku komisiju. Želim um, čestitati našem izvjestitelju Sjene iz redova zelenih na njegovim uh, doprinosima i želim podržati onog kolega koji je rekao da se poljoprivreda izuzme. Jer na posljedku uh, poljoprivreda će izgubiti od toga, njeni ulozi će se zamijeniti za druge sektore. Vi možda vjerujete u drugačiji ishod, ali to se neće dogoditi. Hvala vam, kolega zastupnik Tarabella. Ja sam iznenađen, gospodine predsjedavatelju, ja sam e, iz redova socijaldemokrata koji su skeptični vezan za ovaj sporazum prije svega kada se radi o poljoprivredi, zato što, dvije točke, kao prvo, treba spriječiti stručnjaka ili odbor stručnjaka da harmoniziraju norme. To nema smisla to znači da će se na nedemokratski način donijeti odluku sa daljima u kojem smo mi ovdje demokratski vječali. Što se tiče e, carinskih i necarinskih prepreka, vrlo je lako reći e, nešto pežurativno i negativno. E, to se zovu norme, dakle carinske i necarinske norme. Trebamo biti ponosni na razinu sigurnosti hrane i kakvoće prehrambenih proizvoda. Isto tako, mislim da u ovom mišljenju trebamo unijeti i element rješavanja sporova između država i kompanija. To je vezano uz javno zdravstvo i no, okolišne norme. Isto tako trebamo naručiti jasnu, objektivnu studiju, ne studiju Europske komisije koja će nam izneti rezultate e, koje oni žele. Već, primjerice, naš poljski zastupnik je spomenuo osjetljivo pitanje piletine ili drugih proizvoda koji će biti jako izloženi u državama članicama. Isto tako, kao što rekao kolega, ako će se izvoz iz SAD-a u Europu povećati za 120, a suprotno za 60%, onda će naravno doći do nazadovanja određenih sektora na unutarnjem tržištu, jer će doći do nelojalne konkurentnosti i e, to će jasno ugroziti europsku poljoprivredu. Farm Bill je pragmatičniji od naše zajedničke poljoprivredne politike i stoga ne bismo smjeli izlagati naše proizvođače jednoj nelojalnoj konkurentnosti, e, oni koji su već ovako onako u vrlo teškom položaju danas. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Uistinu mislim da je ova tema vrlo važna i moramo sve mm, proanalizirati kako bismo mogli donijeti odluke koje će imati određene posljedice. Kada govorimo o određenim sektorima, neki sektori će izgubiti, neki sektori će dobiti. I stoga je važno reći da u Europi postoji različita situacija s obzirom na države članice. Čak su i otkupne cijene drugačije i, i u nekim zemljama će određene sektore imati probleme, dok će drugi sektor možda potpunosti nestati Stoga je vrlo važno identificirati određene zaštitne mehanizme kako bismo zaštitili određene sektore pojedinih država članica i izbjegli dumping. Velike korporacije iz Sjedinjih američkih država će utjecati na sektor energije, poljoprivrede pojedinih država članica, čak i kupovinu zemljišta. To su sve pitanja koje su vrlo važna, stoga su nam potrebni zaštitni mehanizmi kako bismo kasnije mogli poboljšati te tip, a ne da onda nešto potpišemo, kasnije nam bude žao što smo to učinili. Hvala. Kolegice Šrajer, izvolite. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem. Na puno toga je već rečeno i ja sam isto tako već priložila amandmane u odboru Envi, ali nešto mi nedostaje. Mi smo tu suočeni sa situacijom u različitim sektorima i stoga jedno konkretno pitanje. Kod mesa, kod mlijeka, kod e, peradi, tu se smatra da će doći do pozitivnih razvoja. Tu ste napisali jedno pozitivno izvješće. Želite izuzeti ono što je problematično. Dakle, ako to promatrate iz kuta poljoprivrede, onda tu morate biti puno strožije, ne prepustiti drugima kako bi dobili određenu protu uslugu. Mislim da smo se već prejeftino prodali. Hvala lijepa, gospodin Buda, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Želim čestitati izvjestiteljima. E, uzet ću obzir da su imali samo jednu stanicu prostora, a uspjeli su reći mnogo stvari. Ja bih htjela ostati optimističan što se tiče ovog sporazuma. Mislim da će to više predstavljati priliku za poljoprivredu Europske unije. Nemamo zaboraviti, dragi kolege, da smo danas suočeni s blokadom, imamo dakle nametnut embargo s ruske strane, moramo naći nova tržišta. Naravno, a da ne žrtvujemo naše standarde, našu kvalitetu, ali ne možemo e, misliti da su e, američki proizvodi lošije kvalitete od naših. Potrebni su nam mehanizmi za sljedivost um, koji će biti pouzdani, tako da potrošač zna što kupuje i što jede. Ja sam i dalje čvrsto uvjeren u to da moramo što prije ispregovarati ovaj sporum zato što to predstavlja spas za europsku poljoprivredu. Hvala vam. Gospodin Danteu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Sada kad sam slušao ovu raspravu, pitam se nismo li u raspravi već o donesenom sporazumu ili smo u raspravi o tek započetom pregovaranju. U svakom slučaju htio bih zahvaliti eh, dvijem izvjestiteljima koji po mom mišljenju dobro postavljaju teme za raspravu, iako mislim da bismo trebali ići još i malo dalje, zato što je situacija dosta različita iz jednog sektora do drugog, govorili smo o mesu, da kako eh, to je sektor koji nas dosta zabrinjava, mogli bi govoriti o vinu, koji bi nasuprot htio da se razjašnje određena pravila unutar tog pregovora. E, ja sam među onima koji bi htjeli da Europska komisija što prije dođe k nama i prikaže koji su to sektori osjetljivi kako bismo mogli voditi um, iskrsku raspravu o tom popisu jer vidimo da se popis uh, svakim danom uh, sve više produžuje. Što se tiče arbitražnih sudova, da, uh, mislim da u ovom trenutku prema pravu koje vrijedi u Europskoj uniji otići pred privatni sud nije nešto što je prihvatljivo uvrstiti u takvu vrstu sporazuma. Hvala. Hvala, žele bih vas samo podsjetiti da pregovori su započeli u srpnju 2013. Dakle, to su bili prvi pregovori. Sad se već održala osma runda pregovora. Tako da je ova rasprava istinu bitna. Gospodin Danton, izvolite. Hvala. Znam u kojem smo stadiju sa pregovorima, ali uzavši u obzir ovu raspravu koju čujemo, imam, dobije se dojem kao da je sporazum već sklopljen. Ok, zgoda. Pani... Netko nešto rekao bez mikrofona. Dobro. Gospođa Holins Garcia, izvolite. Željela bih se zahvaliti izvjestiteljima na ovom pozitivnom tonu ovaj sporazum sa SAD-om pruža čitav niz mogućnosti u pogledu rasta i predstavlja veliki potencijal za Europu. Dakle, imamo maslino ulje, vino, voće, povrće, to je sve za nas važno, ali postoji pitanje kojima se isto tako trebamo pozabaviti. Gospodin Danton je spomenuo neka od njih, naravno se njima trebamo pozabaviti. Mislim da to neće smanjiti naše standardne kvalitete. Mi ćemo se morati prilagoditi, ali morat će se i američko tržište prilagoditi nama. To je dio pregovore, to je mandat koji smo dali komisiji. Slažem se gospodinom Andrejom kada govorimo o pregovorima. Dakle, da europski pregovarači trebaju biti ambiciozni, pogotovo kada govorimo o oznakama zemljopisnog porijekla. Recimo, to je jedna od ključnih točaka ako želimo da ovi pregovori uistinu budu uspješni. A onda za neke sektore trebamo biti svjesni se radi o osjetljivim proizvodima za Europu. Dakle, perad, jaja, to su sve stvari e, za koje je potreban poseban tretman Možda ja imam jedan recimo amadman vezano uz ovo e, izvješće, govorimo o novim tržištima, mi moramo naći nova tržišta, ali imamo zasićenje, veto od strane Rusije i moramo osigurati to da naši poljoprivrednici ostanu konkurentni i da su u stanju izvoziti. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo Magines. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Možda na početku bih željela reći da imamo dva vrlo iskusna izvjestitelja i ako ovo pročitate, ovo, kratko mišljenje, jer treba biti kratko, veliki broj pitanja koje su kolege pokrili su istinu pokriveni ovim izvješćem. Nadaljem, uistinu bilo mi je drago čuti Alana Smitha koji je iznio sljedeći komentar da mi nismo u načelu neprijateljski orijentirani prema trgovini. Dakle, što se tiče Irske, Irska je jako zainteresirana. Ne samo da imamo dobro unutarnje tržište u pogledu trgovine u nego i izvan. Trenutno kada govorimo o Goverdini, usprkos dakle svim zabrnuta koje su se iznesene, postoji mogućnost dakle da se prerađena govedina e, izvozi u SAD, ali postoje velike prepreke za to. E, sad bilo bi dobro da vidimo da li će tu možda doći do određenog sporazuma. Uvijek postoji određeni način da se dođe do stvari. Što se tiče mljekarskih proizvoda, tu smo jako zainteresirani, jer kada govorimo dakle o e, carinama, one su vrlo vrlo visoke, čak i 139% vezano uz SAD. Dakle, i rečeno je, nismo još došli do dogovora ili sporazuma, postoje tu velika pitanja, pogotovo kada govorimo o ekvivalentnosti samih standarda, moramo biti vrlo oprezni u pogledu tih pitanja. Ali ovo mišljenje uistinu se bavi velikim brojem tih osjetljivih pitanja koje su pred nama i uistinu bih vas zamolila da imamo više povjerenja u naše iskusne izvjestitelje. Hvala vam lijepa. Gospodin Federle, izvolite. Mislim da je ovo dobar pristup te tipu, tu su velike mogućnosti, ali mogućnosti su tu, ako ćemo imati dobru politiku, ako bude strah nas vodio, naravno da će oni biti bolji, bit će bolji od nas, ali ako mi imamo i dobru politiku i stvorit ćemo i dobre mogućnosti za europske poljoprivrednike. Stoga mislim da je to jedan pristup eh, konkurenciji našem tržištu. Ne vidim tu taj argument da mi eh, imamo različite standarde i da je to najvažniji mogući argument da uopće ne dođe do te tipa Dakle, iako imamo zajedničku poljoprivredni sektor u Europskoj uniji, nemamo iste standarde. E, na različit način koristimo antibiotike, proizvodimo meso i tako dalje. A još uvijek to nismo uspjeli dakle, kontrolirati unutar naše vlastite Europske unije. I još zadnja točka koju sam htio iznijeti, budući da sam iz Alda, slušao sam povjerenicom povjerenicu Malstrom koja je rekla dakle, da TTIP se odnosi na sve europske standarde. Dakle, Dakle, moramo stvoriti jednu ravnoteženu situaciju s obzirom i na SAD i Europsku uniju, dakle, ali ona je bila vrlo jasna o tome kad je rekla da cilj e, te tipa nije smanjenje europskih standarda, dakle, to je ono što je bitno. Gospođa Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, pa ja bih rekla da e, svakako nužnost postizanja sporazuma i to trgovinskih sporazuma koje europska unija ima sklopljene s preko fifty e, e, zemalja svijeta no uvijek kod postizanja sporazuma treba voditi računa i odvagnuti e, koje su prednosti koje su štete i prilikom sklapanja ovog sporazuma ja doista pozivam na oprez jer smatram da je riječ o hodanju po skliskom terenu da treba voditi izuzetno puno računa o našim poljoprivrednim proizvođačima ali i o potrošačima. imajući u vidu da E, su američki poljoprivrednici izdašno subvencionirani i potpomognuti e, sigurno da na taj način jesu nelojalna e, konkurencija našim europskim poljoprivrednim proizvođačima. imajući u vidu da oni u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji koriste i gmo i hormone i antibiotike i da na različite načine tretiraju svoje proizvode smatram da naši pregovarači moraju tražiti jasno uspostavu e, standarda ispravnosti hrane onakvu kakvu ima europska unija što smo primijetili da do sad američka strana nije prihvaćala u razgovorima e, i da je e, izuzetno važno staviti oznake sljedivosti na sve proizvode kako bi potrošači znali što kupuju i što jedu. Zahvaljujem gospodin Polčak i onda komisija. Hvala lijepa, drage kolegice i kolege. E, meni je ova rasprava bila vrlo zanimljiva. Mislim da ovi napori idu u dobrom pravcu. ali tu smo čuli puno toga negativnog kada govorimo o poljoprivredi. Ali u području poljoprivrede su upravo Sjedinjeničke države važan saveznik Europi. Oni imaju slične standarde poput naših i i naravno da ćemo se morati pomnije pozabaviti pojedinim aspektima, to se razumije samo po sebi, ali ne smijemo to vidjeti tako totalno negativno. Na ako pomislimo na Australiju ili Novi Zeland, e, e, tu je došlo do sličnih sporazuma, a to opet nije bilo, imalo tako značajan odjek u medijima. I tu smo prihvatili slična rješenja, samo što to mediji nisu toliko predstavljali. Stoga moramo biti stručni što se ovoga tiče i ne propustiti prilike koje nam se pružaju. Postoje pozitivni aspekti kojima se naravno puno manje čuju u medijima. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj diskusiji. Predstavnik komisije, gospodin Clark, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Komisija bi prije svega te htjeli zahvaliti izvjestiteljima. Mi mislimo da je to jedno uravnoteženo mišljenje, načrt nacrt mišljenja i zahvaljujemo na samoj kratkoći ovog mišljenja. Kraći dokument ima veće šanse da ga se i koristi. E, i komisija se slaže sa izvjestiteljima da nam je potreban uravnotežen i ambiciozan ishod ovih pregovora i da sve komponente poljoprivrede, bilo se radi u tržištu, e, necarinske, dakle određene carinske ili bescarinske povlastice, da to sve treba uzeti paralelno u obzir. I komisija isto tako prihvaća stav izvjestitelja i velikog broja zastupnika koje smo danas mogli čuti da ništa u te tipu ne bi trebalo ugroziti našu regulativu u pogledu sigurnosti zaštite zdravlja i kvalitete u poljoprivredi. Te tip ne može dakle, stvoriti bilo kakvu vrstu rizika ili izazov u pogledu dakle naših mjera predstrožnosti. To mora biti vrlo jasno na svakoj razini. I ako malo pogledate sporazum koji imamo s Kanadom, vidjet ćete da nigdje standardi zaštite sigurnosti kvalitete nisu bili kompromitirani. Dakle, sve, sva naša regulativa, standardi su ostali neteknuti, a to će isto tako biti slučaj sa te tipom Gospodine predsjedavajući, slažemo se izvjestiteljima kada govorimo o pristupu u tržištu. E, Evropska unija ima i ofenzivne i defenzivne interese u tom pogledu. Puno toga možemo dobiti kroz te tipi poljoprivrede. SAD je naše najveće izvozno tržište, a možemo još više toga dobiti. Postoji čitav niz prepreka kada govorimo o našem pristupu tržištu u području mesa i mliječnih proizvoda, u sektoru maslinovog ulja, e, vina, alkoholnih pića i isto tako sektoru voća i povrća, citričnog voća i jabuka jabuka i krušaka. Dakle, Puno toga se može učiniti s obzirom na veličinu tržišta SAD-a. Naravno, to su i neke osjetljiva pitanja kada govorimo o evropskom poljoprivrednom sektoru. E, Perad goveda je nešto što je spomenuto ovdje zbog naših visokih troškova proizvodnje u nekim sektora zbog visoke troškova u pogledu energije ili zbog nekih drugih pravila koje imamo Dakle, tu moramo biti oprezni s tim sektorima i puna liberalizacija jednostavno neće biti moguća. Dakle, mi se u potpunosti slažemo s tim pozivom da budemo razboriti, mudri u bavljenju ovakvim osjetljivim sektorima u poljoprivredi kroz TTIP. Spomenuti je čitav niz studija koji ukazuju na to da će TTIP imati vrlo loše posljedice po poljoprivrednom sektor. Te studije uzimaju dakle kao polaznicu da će doći do potpunog ukidanja carina. E, naravno, do toga bi onda uistinu došlo u negativnom smislu. Dakle, zato moramo naći alternative liberalizaciji i zaštititi E, one osjetljive sektore. i Još dvije točke na kraju. Mi se u potpunosti slažemo sa mišljenim izvjestiteljima i zastupnika da jedan prioriteta u te tipu bi treba biti bolja zaštita i provedba dakle pravila u pogledu zemljopisnog porijekla to je uistinu jedna uspješnica što se tiče Europske unije mala i srednja poduzeća to često koriste i e, poljoprivrednici uistinu imaju dodatnu korist kroz to dakle mi ćemo istinu dobro zaštititi situaciju u pogledu oznaka zemljopisnog porijekla, kao što smo to činili s Kanadom i komisija se u potpunosti slaže sa pozivom izvjestitelja da sve dionike uključimo na jedan transparentan, e, sveobuhvatan način. Komisija pokušava učiniti sve što može kako bi to učinila i povjerenik Hogan e, i opće uprava za poljoprivredu e, će uistinu dalje nastaviti raditi na taj način. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Nikolson, sada vi imate riječ. Hvala lijepa. hvala svima na vašim doprinosima danas e, prije podne. Mislim da imamo jednu sjajnu razmjenu mišljenja. Ali da vam još nešto tu jasno stavim do znanja. Mi smo napravili dokument na jednoj stranici zato što je to bilo sve koliko je bilo dopušteno. Da su nam dozvolili da napišemo dokument na dvije stranice, bio bi na dvije stranice. Prema tome, to je bio razlog. A sad još nešto, već prije duže vremena su nas pitali i evo kolega Jar šta su to točno osjetljivi proizvodi. Mi svi izvjestitelji i Sjene i ja isto tako bi volili s o tome razgovarati. Ali mi smo svi svjesni da upravo uzgajivači mesa, perad, govedine i tako dalje, da su oni ovdje pogođeni najviše jer to su ti osjetljivi proizvodi. Znamo mi o čem govorimo. I da još nešto kažem, ja mi ne vjerujem, ja ne vjerujem u harmonizaciju koja bi išla na niže da unizi, na naše standarde. uvijek vjerujem u harmonizaciju koja će naše standarde još uzdić. Možete reći da sam naivan, ali da polunaivan, ali nije riječ o tome. Nije sad, nisu te stvari samo pitanju naivnosti izvjestitelja. Mi ćemo sve što smo čuli, sva različite poglede, uzeti u obzir i volio bih da je tako jednostavno kao što je rekao kolega Arnosems da se izuzme poljoprivreda iz pregovora sa SAD-om. Ali kad bi to bilo barem tako jednostavno, ali nije. I zato smo upravo tu jer se to ne može ili sve ili ništa. I zato i pišemo to izvješće naše. A kolega Michel Dantan je rekao lijepo, ovo je tek početak. Da, u pravu ste. Teško je teško je to priznati, ali mi smo zapravo do sada tek radili sve u sjeni i sa poluinformacijama i nismo bili ni službeno pitani. Tek sada počinjemo sa sve više informacija u transparentnoj situaciji raspravljati o tome. Sada nas tek pitaju za naša službena mišljenja i moramo mi kao odbor biti pripremni bra, imati svoju poziciju kao naš nadležni odbor poljoprivredni i braniti onda tu poziciju. Međutim, ja ne vjerujem da samo što običnim odbijanjem. Dakle, mi govorimo da će stvari prije nego što se e, toliko dugo trajati da nećemo ni stići uopće u, u, u pregovore dok se to ne već odgodi. Sve to nije način za e, rješavanje tih problema. Mi moramo poziciju zauzeti i braniti. Hvala lijepo, a sada gospodin De Castro. Hvala lijepo, ja se želim zahvaliti svim kolegama koji su iskazali povjerenje Jimu i meni za ovaj naš rad. A bilo ih je puno među vama. A sada bih samo nekoliko važnih, ključnih riječi ovdje još naglasio, izdvojio. Recimo tema transparentnost. Tema transparentnosti je u ovom malom prostoru dominirala, da tako kažemo. I želim i odboru i gospodinu Clarku iz komisije ovdje reći da TTIP, dakle ugovor, sveobuhvatni ugovor o trgovini sa Sjedinjenim državama, neće ni u kom slučaju ni malo utjecati ni izmijeniti ništa što piše u europskoj legislativi o osjetljivim stvarima kao što je GMO, hormoni i tako dalje. I to se mora jasno reći. Evo stječe se dojam da bi TTIP, dakle sveobuhvatni trgovinski ugovor sa Amerikom, mogao ugroziti ili čak staviti izvan snage parcijalno ili cijelosti neko europsko zakonodavstvo. To se neće nikad dogoditi. I zatim još nešto. Mi znamo da e, jedna trećina svjetske trgovine se odvija između Europske unije i SAD-a. Riječ je o otprilike 17 milijardi eura godišnjeg prometa koji odlazi na samo trgovinu poljoprivrednim proizvodima. 5 milijardi ide na vino, toliko je iznosio izvoz prošle godine vina i to uglavnom ide u korist malih i srednjih poduzeća i proizvođača. Zatim tjestenine, sir, sve se to ubraja. Dakle, sve poljoprivredni proizvodi koji dolaze i dolaze kao kvalitetne namirnice, kvalitetna hrana koja odgovara europskim standardima. I podsjećam vas, izvoz u SAD je prošle godine porastao za otprilike 40% na tom području prehrambenih artikala. Dakle, nemojte ni to zaboraviti, nemojte te brojke zaboraviti. Studije, procjene su sigurno važne, ali važne su i brojke i činjenice. Evo, kad smo već kod činjenica i tih brojčanih pokazatelja, mi znamo da je prošlih godina Europska unija izvezla u SAD toliko koliko smo i uvezli iz SAD-a. Dakle, to je nešto stvarno jako lijepo da imamo. To ne možete jednostavno tako zanemariti ni odbaciti. A tek smo na početku i to je ovdje više puta kazano kao parlament uostalom mi imamo pravo veta na sporazum kad on dođe do tog sporazuma, onda tek mi glasujemo o tome da li nam se sporazum sviđa ili ne. Sa našom pozicijom smo izrazili različite brige, evo tu se vidi što koje nas muče, međutim mi želimo samo još još jedanput napomenuti da biti samo defenzivni nije nikako dobro u našem poljoprivrednom sektoru. Moramo biti i ofenzivni. Riječ je napokon o poduzećima, o jednoj intenzivnoj djelatnosti o kojoj ovise tisuće, stotine tisuće, pa milijuni ljudi žive od toga. Mi govorimo o tržištu od 350 milijuna stanovnika tamo u Americi i sa jednim e, dobrim e, prihodom po glavi stanovnika. O tome mi govorim. Zatim ovdje smo čuli kriza u mlječnoj industriji i vrijednosti od 5% gore dolje i tako dalje. I pitanje što će biti od naših mljekarskih i mlječnih proizvoda. Mi moramo pokušati svoje proizvode s našim standardima, naravno kakve čuvamo, i pokušati izvesti jer i te, uvijek ćemo se iznova pozivati na naše standarde na koje, smo, na koje smo ponosni. Ali se ne trebamo ponašati negativistički ni defanzivno. Mi ćemo pokušati ovaj posao odraditi do kraja što je moguće bolje. Vi još imate nekoliko dana za različite amandmane koje ćemo mi sve brižno proučiti. Hvala lijepo, dame i gospodo. Problem je sada zapravo prebačen na visoku, najvišu političku razinu. Stoga mislim da je jako važno da sve što mi imamo kazati, kažemo na, u adekvatnim odborima kako bismo to mogli onda i poslati najvišim političkim razinama. Mislim da će o ttip pa i svi ostali odbori imati šta puno što kazati. Nas se tiču najviše tri točke, a to je pristup tržištu. Naravno da se neće sve carine ukinuti. Jedan dio carina će ostati, oni će se izmijeniti, ali će ostati. To je još uvijek jedan ozbiljan problem, kao što je rekao gospodin Dantani, gospodin Garcia. Recimo problem, e, to su problem geografskih, dakle zemljopisnih oznaka podrijetla proizvoda i problem fitosanitarnih e, mjera. I mi smo stoga i te važne teme i probleme uzeli e, i uvrstili u izvješće, a sve što ste još dodatno rekli će izvjestitelji također uzeti u obzir do 27. veljače imate vremena da u, date prijedloge za amandmane, dakle nemate previše vremena, prema tome držite se ovog roka, 27. veljače 12 sati. A sada, dame i gospodo, bi trebali de facto početi sjednicu koordinatora, ali ćemo e, to napraviti tek nakon što odradimo točku dnevnog reda koja se tiče veterinarsko-medicinskih proizvoda. To ćemo um, obraditi i razmotriti skupa sa točkama 7 i 8. Dakle, neću sad više puno govoriti o veterinarsko-medicinskim proizvodima. O tome će se gospodin uh, direktor Andrej Rišić iz Europske komisije izjašnjavati. Hvala lijepo. Imamo vremena do 11.45, a u 11.45 počinje sjednica koordinatora. Gospodine, eh, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Mi ćemo vrlo brzo i proći kroz prezentaciju koju vidite na ovom ekranu. Vidite. Dakle, kad govorimo o razvoju te vrlo važne uredbe, koja je važna za veterinarski sektor i naravno sektor bitan za poljoprivredu. Ja bih vam volio objasniti kako smo došli do naših želja i dakle naših napora da radimo na promjeni reviziji uredbe o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Riječ je naravno o Mm, mi bi voljeli da sve dosadašnje uredbe i direktive koje smo imali objedinimo, dakle riječ je o veterinarsko-medicinskim proizvodima, ali i njihovim posljedicama po ljudsko zdravlje objedinimo jedan veliki, veliku uredbu. Rad je počeo 2009. na tome i to je bio vrlo intenzivan i težak proces. Mi smo do 2011. to finalizirali, onda smo 2010. smo počeli sa E, konzultacijama i izradom studija o procjeni učinaka. Zatim smo imali čitav niz javnih e, rasprava sa svim dionicima, uključujući i naše stručne konzultante. I konačno u rujnu 2013. smo objavili konačno izvješće i procjenu učinaka i dali jedan prijedlog teksta koji vidite koji je bio više od stotinu stranica zakonodavnog teksta i to je onda u rujnu 2014. je e, taj prijedlog teksta došao komisiji na daljnji rad. Koje su bile važne karakteristike te uredbe? To je da su se prvi put predložili kompletni standardi jer mislimo da se u tom prijedlogu uredbe su se objedinila sva dosadašnja pravila koja su se odnosila na veterinarsko-medicinske proizvode u čitavom nizu drugih zakon za uh, uredaba i propisa. Zatim smo isto tako predvidjeli čitav niz implementiranih a kao i delegiranih akata kojima će se ona provoditi. Važne teme su ovlaštenja, odnosno dozvole za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda na tržište. Zatim tretiranje antibiotika, odnosno antimikrobna rezistencija. Izdavanje dozvola je vrlo važno s aspekta e, manjih, dakle pogotovo imajući u vidu zaštitu manje vrste ali i, za velike vrste. Dakle, kad počnete čitati tekst ovog prijedloga, vidjet ćete da je ovdje definirano šta su manje, a šta su veće vrste. I to je vrlo važno, zato što smo mi čitav niz novih uredaba unutra uvrstili i stavili u prijedlog e, teksta upravo u odnosu na ove podjelu vrsta. Recimo mi znamo da su manje vrste sigurno psi, perad i tako dalje. Ali tu je točno definirano sve. Nadalje, ova uredba će sigurno smanjiti administrativni teret kako za proizvođače i držatelje, tako i za potrošače kasnije. Zatim još e, jedna cilj nove uredbe je bio da poveća dostupnost veterinarsko-medicinskih proizvoda za čitav niz e, vrsta, da smanji, kao što smo rekli, administrativni teret za pristup tržištu, da stimulira i inovaciju i inovativnost i naravno konkurentnost kako doći do boljih lijekova, boljih preparata i lakše doći do njih. I na kraju će i smanjiti rizik po javno zdravlje jer treba smanjiti antimikrobnu rezistenciju. Govori, prvo područje ciljeva je sigurno povećanje dostupnosti e, veterinarsko medicinskih proizvoda Danas se to trebaju harmonizirati naravno e, trebaju se harmonizirati sve dozvole za stavljanje za tržište, cijelo tržište Europske unije, što danas još nije slučaj, kao i unificirati tretman i mogućnost nalaženja pravih preparata za sve vrste. Vidite da smo željeli tu ugraditi i dodatne odredbe za velike vrste, pogotovo ove koje idu na 10 stopa u 18 godina. Zatim zaštita izdavanja upravo dozvola za stavljanje tržište kod preparata za veće, velike vrste. Ali mislim da o tome sad ne moramo u detaljima govoriti, nego ćemo to kasnije u raspravi. Dakle, ovo je vidite kako bi to trebalo u budućnosti izgledati i na kraju da se skoncentriram na temu koja se tiče same dostupnosti na tržištu tih preparata. Dakle, mi smo recimo sve nove tipove preparata uključili u ovu uredbu kao i nove tretmane, nove terapije primjerice, primjerice terapije sa matičnim stanicama, genetičkim materijalom i tako dalje, sa krvnim stanicama i tako dalje. Mi smo isto tako predložili i različite granice e, za kako bi se bolje pozabavili temom antimikrobne rezistencije tako da smo tu isto tako u ovoj uredbi predložili vrlo čvrste granice da se zna dokle šta može ići kako ne bi tu rezistenciju stvarali. Mi smo isto tako i e, proračunali administrativne troškove za sektor oko 13.000 godišnjeg prometa što je 13% godišnjeg prometa što mislimo da je prilično veliko u odnosu na druge sektore, a prema tome onda smo govorili o farmakovigilanciji i o velikom paketu, a to je ambalaža i etikete. Kod smanjenja administrativnih tereta mislili smo da su to recimo dozvole za stavljanje tržište kad se jedanput izdaju vrijede na neodređeno vrijeme. Zatim E, pojednostavljena pravila za nadzor i e, kroz e, farmakovigilanciju kao i naravno simplifikacija svega što se tiče etiketiranja i ambalaže. Zatim, mi bismo htjeli tom novom uredbom isto tako obuhvatiti i online internetske prodaje kao i recimo mogućnost da se i za E, životinje prodaju preparati i oni koji se prepisuju kao recepti za lijekove za ljude, ali i ono pravo koje se može davati i bez recepta, kao što to za ljude postaje. Zatim imamo čitav niz e, pro... Imamo čitav niz odredaba koje reguliraju korištenje antibiotika, recimo kod ljudskih infekcija, kao i opet pitanje pro prepisivanja lijekova. To su jako važni dijelovi uredbe. Zatim, to su ti glavni dijelovi naše uredbe. Druga točka rasprave povezana je sa prijedlogom dopune i izmjene sadašnjih propisa zakonskih i koja je pozadina toga. Mi smo zapravo htjeli sve što, kao što smo rekli, sve što smo imali do sada od europskih propisa o veterinarsko-medicinskim proizvodima objediniti u jednoj uredbi koja bi bila jednostavnija i jasnija i olakšala život svima e, korisnicima i dakle i proizvođačima i držateljima i potrošačima. Druga stvar je vezana za harmonizaciju. Kad vidite kako to izgleda u strukturi, mi smo to de facto u trenutnoj strukturi uredbe kako je postoji, smo de facto prebacili u novu uredbu. Jer je čitav niz tema povezanih sa veterinarsko-medicinskim proizvodima, Možete ih zapravo naći u, u ovom našem prijedlogu. Isto tako, mi smo adaptirali članak 84 e, koji govori o eventualnim kaznama prema Lisabonskom ugovoru kao posljedica toga mi imamo članak 40 koji nam omogućava primjenu implementiranih e, akata. Sličnu stvar smo napravili kod farmakovigilancije za ljudsku upotrebu prošle godine gdje smo isto tako usvojili vrlo slične odredbe kojima smo to riješili i komisija, parlament i vijeće su to prihvatili. Hvala vam lijepo, ovo je bilo vrlo brzo, ali mislim da se možemo podrobnije vratiti bilo kad hoćete ili u raspravi. Hvala lijepo. Hvala lijepo predstavniku komisije. Mi ćemo se vratiti naravno na tu temu veterinarsko-medicinskih proizvoda jer e, puna rasprava u našem odboru je predviđena na sjednici 16 travnja. Današnja se diskusija još kasnije još pomiče za ožujak. Dakle, mi bih željeli da tada još jedan puta održimo predavanje komisije, budući da je to jedna vrlo važna tema koja otvara čitav niz pitanja. Prema tome, ako imate, ako ste zainteresirani, mi vam možemo ovu prezentaciju komisije čak i u raspisanom obliku od komisije zatražiti vama dostaviti da se malo bolje pripremite za naš nastavak, dakle za ovu diskusiju koju ćemo u ožujku početi. Skupa sa izvjestiteljima koji sastavljaju izvješće za odbor ENVI o ovom prijedlogu uredbe komisijom. Mi ne možemo i nećemo danas nastavljati raspravu o tome, ispričavamo se izvjestiteljima Zahvaljujemo komisiji na ovoj prezentaciji koju su nam održali. I mislimo da je već tim, da kažemo, početnim koracima na putu da ostvarimo punu e, diskusiju o ovoj temi. Mislim da ste se vi već malo pripremili, i neka pitanja su vam odgovorena. I sad oprostite što moramo naglo sve skupa prelaziti s jednog na drugo, ali smo zaista smo ostali bez vremena jer je rasprava o TTIP-u toliko bila opsežna i duga, pa sad više nemamo druge nego skakati s teme na temu. Prema tome moramo ovo nam brzo završiti i preći odmah na sjednicu koordinatora. is Mr. Where is